E, upravo sam rekao profesore De Castro da je prošla akademska četvrt. Moramo početi. Dobro jutro svima. Najprije čestitke. za vrlo brzo prikazivanje prve verzije gospodina Dorfmana. Mi dajemo ovdje dobar primjer, kao i kod uredbe Omnibus. To je zaista primjeren tempo. Gospodin je Dorfan želio e, pospješiti postupak pa je zamolio članove da e, pošalju tajništvu pitanja. Pitanja su podijeljena na četiri teme nova veza između EU-a, e e, zemalja članica, regija i poljoprivrednika, nacionalna strategija u svakoj zemlji članici, provedbeni e, model, bolji model upravljanja. To su jako važna pitanja. Drugo, inteligentno inteligentan i učinkovit sektor za sve građane. Radi se o, sigurnosti hrane, kako možemo bolje urediti potporu u prvom stupu. Možda smo još pod utjecajem jučerašnje diskusije o ozelenjavaju, o i izvještaju revizorskog suda. Kako možemo ojačati drugi stup kako bi onda e, na tom području sve postalo živahnije i kako bi e, mladi ljudi e, mogli ostati i željeli ostati u poljoprivredi. Treće, otporan sektor. otporan protiv nestabilnosti, ali kako gospodarstva mogu biti, e, mogu imati poljoprivredu koja je dobra za okoliš i doprinijeti akciji protiv klimatskih e, promjena. Kako možemo pospješiti isporuku prehrambenih proizvoda. I četvrto, jačanje pozicije poljoprivrednika u opskrbnom lancu prehrane, prehrambenom lancu. E, radi se o stabilizaciji tržišta i jačanju dobrovoljne suradnje u prehrambenom lancu između poljoprivrednika, prerađivača i trgovine. Evo, gledam gospodina Dantana koji je e, ovdje na ovom području mnogo toga napravio. E, e, to je poslano komisiji. Ovdje imamo danas cijeli tim, gospodin Mögele, koji predstavlja izvršnog direktora sa cijelim timom. Gospodin Nija i neki drugi. Oni su uvijek bili vrlo otvoreni za diskusije i suradnju s nama. Ja bih onda zamolio gospodina Dorfmana da nas kratko uvede u temu. Izvolite, gospodine Dorfman, imate riječ. Hvala lijepa. Neću nam oduzimati vrijeme jer smo u proteklih nekoliko tjedana pripremili nacrt e, e, izvještaja 17. E, svibnja ovdje u odboru ćemo glasati sa izvjestiteljima. Uspjelo nam je uz pomoć suradnika i tajništva da sada taj nacrt i napišemo. Ja sam ga poslao kolegama i kolegicama, dakle dostupno je svima kolege i kolegice imaju sada već mogućnost da razmišljaju o amandmanima i da počinju, počnu pripremati amandmane. Imamo o, kratko vrijeme za amandmane. E, Neću ulaziti u sadržaj. 12. E, e, ožujka ćemo imati e, službenu prezentaciju izvještaja, pa ćemo onda raspravljati o izvještaju. Današnje jutro je namijenjeno tome da svi kolege i kolegice postavljaju pitanja komisiji. kako bi to bilo učinkovito zamoljeni smo da formuliramo pitanja unaprijed, da ih tako sakupimo nekako u, područja e, prema izvještaju. U prvom području ovaj novi model e, veze između Europske unije i država članica. Drugo, e, klasične, klasični prvi i drugi stup, poljoprivredna politika – Onda imamo i GMO-ove, imamo i jačanje poljoprivrednika u suradnji. Neću govoriti o sadržaju, već dati riječ e, komisiji, a onda će kolege i kolegice postavljati pitanja. Hvala lijepa možemo onda prijeći e, na komisiju pa ćemo zamoliti gospodina Bögelea da nam to objasni. Postupak koji ste predložili, gospodine Dorfman, e, uvijek ubrzava naš rad. Evo, riječ ima gospodin Mögele. E, onda možete dati i riječ e, drugim članovima tima. Evo, to je u vašim rukama, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala gospodine Dorfman također. E, za sada imamo odličnu suradnju u situaciju koju karakterizira E, vrlo e, natrpan dnevni red, e, rokovi su kratki pa se moramo koncentrirati na ključne stvari i surađivati. Također bih želio zahvaliti odboru na pitanjima koja smo dobili. To nam je pomoglo da pripremimo ovu sesiju. I provešću vas kratko kroz komunikaciju i kroz neke slajdove koje smo pripremili da ne ponavljam ono što je već rečeno, da, nego da stavim stvari u kontekst. E, a to će mi pomoći da e, odgovorim na neka pitanja koja su postavljena od strane e, članova odbora. Mm. Nadam se da se možete onda koncentrirati na a, sljedeća pitanja molim da to budu pitanja koja niste postavili do sada. Neću govoriti o MFF-u e, jer je to e, već e, uradio jučer gospodin Ettinger, on je pravi čovjek da odgovara na ta pitanja. Komunikacija je po prirodi konceptualni dokument. Ona ne daje, on daje samo okvir za prijedloge a prijedlozi znače da e, raščlanimo politička načela iz e, e, komunikacije da to pretvorimo u odrede. To su radili i Agri i drugi odbori, to je posao za kolegi. Pa neću ulaziti previše u detalje, nemojte to očekivati moramo sve to raditi u kontekstu naših internih procesa. Nastojat ću biti što jasniji i detaljniji. Ne govorim o samom prijedlogu jer je to već elaborirano, govorim o konceptualnom dokumentu komunikacije. Evo. E, e, jedan od važnih elemenata, sveobuhvatnih elemenata je prezentacija novog modela isporuke e, ZPP-a. Zašto takav model? E, ono što smo vidjeli jeste da usklađenost e, i fokus usklađenosti sprečava orijentaciju prema rezultatima i to odražava se u vrlo kompleksnim propisima. E, jednaka mjera za sve e, nije dobro za današnju Europsku uniju zbog raznolikosti u poljoprivredi. Imamo e, složeni zakonodavni okvir u Europskoj koji uzima u obzir različite stvarnosti u državama članica i treba postići nisku stopu grešaka. Mm, tu imamo interpretacije i smjernice koje se sve više kritiziraju. To je dovelo do velikog birokratskog e, tereta za sudionike. Na kraju moramo e, osnovne parametre e, promijeniti. Moramo se orijentirati na rezultate i ne smijemo tjerati toliko preciznost i točnost e, samo zbog toga da osiguramo da se i posljednji euro troši na korektan način, a da, na, a, a da ne gledamo na postizanje ciljeva. Evo, malo imamo problema s tehnikom. E, uz ovaj novi e, model isporuke znači da su ciljevi ZPPA zadani na e, nivou zakonodavstva EU-a. Zakonodavac će dati državama članicama široko područje načina provedbe politike u, u kontekstu osnovnih zahtjeva koji se zadaju na razini Europske unije. E, e, dodjela iz proračuna e, koja se mora točno raditi na, u, u određenim područjima tako da države članice znati, znaju koliko će novca imati za koje područja. Intervencije na terenu moraju biti podešene potrebama na terenu. Moramo uzeti u obzir potrebe na nacionalnom i regionalnom nivou. I tako, također e, moramo zadovoljiti zahtjeve korisnika. A što se tiče odgovornosti, EU će biti odgovoran za široku sliku, za ciljeve, za osnovne instrumente ali neće ulaziti na e, razinu korisnika. To će biti zadaća država članica. A države članice e, to mogu pojednostavniti, mogu e, se fokusirati na ciljeve. To će se raditi u okviru strateškog plana ZPP-a gdje će e, države članice analizirati potrebe, definirati ciljeve i način na koji se provodi i primjenjuje politika na terenu. E, ovdje imate e, stupove za novi model isporuke. imamo prvo ciljeve, Drugi korak će biti e, tipovi intervencije Europske unije, e, nova struktura upravljanja, a sve skupljeno u ZPP plan na nacionalnoj razini, a kasnije se to ocjenjuje i mjeri e, kroz okvir rezultata. Vidjet ćemo jesu li ciljevi postignuti. Važan dio e, dosadašnje rasprave o ovom modelu je o, e, e, radi se o Z u ZPP-u, dakle zajedničkom elementu. Za razliku od onoga što je rečeno o modelu isporuke, to će osigurati da politika ostaje zajedničkom. Glavni elementi da to postignemo jesu E, određivanje ciljeva e, na e, razini EU-a od strane zakonodavstva, tipovi intervencija, strukture upravljanja koje će također definirati zakonodavac, ZPP odobravanje od strane komisije, to će biti važni filter onoga što se dešava u državama članicama. Moramo osigurati da se to odigrava u zadanom okviru na razini EU-a i na kraju mjerenje onoga što se događa na terenu, postizanje ciljeva. To je također u kontekstu aktivnosti komisije. To vam pokazuje jednostavno da to nije sustav koji će dati e, recimo neke ciljeve e, članicama, a one rade što žele. E, to je sustav koji e, ima mnogo parametara koje i, i se mjere na razini Europske unije. Imamo dobru zaštitu sustava. U komunikaciji komisija je predložila niz općenitih E, ciljeva ZPP-a na europskoj razini. Poticanje pametnog, otpornog poljoprivrednog sektora, e, briga za okoliš i klimatske ciljeve, e, jačanje socioekonomskog tkiva u ruralnim područjima. To moramo dalje razvijati na sličan način onome što smo imali 2013. u reformi e, što je pretvoreno u klimatske i okolišne elemente. Imamo četvrti cilj, poticati bazu znanja u poljoprivredi. E, moramo imati više subsidijarnosti, bolje rezultate, e, poticanje sinergija s drugim politikama. To je važan aspekt u ovom kontekstu. Kada idemo na orijentaciju na rezultate, e, ta orijentacija bi bila osigurana na cilje, e, ciljeve na europskoj razini. To se e, dovršava u prijedlogu specifičnim ciljevima ZPP-a. Rašlanjuju se načela u konkretne odredbe. Imamo zajednički set indikatora a ti indikatori su ključni za zahtjeve e, rezultata e, koje trebaju postizati države članice u okviru e, izvršavanja politike. Ovi zajednički indikatori se dalje raščlanuju u nacionalne indikatore i ciljeve E, koje se zadaju na nivou ZPP-a. To je jedini način provjeravanja da li se ciljevi postižu na nacionalnoj razini. E, rezultati će biti e, ukorijenjeni na nacionalnoj razini, a ne na razini korisnika. Jer da to radimo na razini korisnika, to bi dovelo do velikih nesigurnosti kod poljoprivrednika prikupljat će se informacije s terena i države članice će to staviti u svoj izvještaj EU, pa, a onda će komisija vidjeti da li su ciljevi zaista i postignuti. Države članice će imati zadatak da uspostave okvir za poljoprivrednike. Poljoprivrednik će tako znati što mora učiniti ili ne, e, što smije, što ne smije učiniti u ovom planu, u ovom kontekstu. Naravno, imat ćemo ex i e, ante e, uvjetovano, ex ante i post uvjetovanosti u tom planu koji je baziran na rezultatima. Još jedan važni element e, je struktura upravljanja to je važno za postizanje ciljeva na nacionalnoj razini. Ova struktura upravljanja odražava u velikoj mjeri ono što već postoji u e, postojećem ZPP-u i što vrlo dobro funkcionira. Pa nemamo razloga da to odbacimo. I, I države članice to ne bi željele jer su uložile mnogo u ove strukture. To se odnose, e, odnosi na nadležna tijela, u, to je drugi e, e, stup, nadležna tijela u smislu o, akreditacija. Drugi element su u, akreditirane agencije za plaćanje. One postoje i u, na nacionalnoj i regionalnoj razini i to je dobro funkcioniralo pa ćemo to zadržati. To je ključno za provedbu i financijsko upravljanje. E, ove strukture upravljanja će obuhvaćati neke e, sustave upravljanja i kontrole, e, sustav Ajax koji smo izgradili sa državama članicama taj iaks e, po, mišljenju revizora dobro funkcionira. Još jednom nemamo razloga da to odbacimo jer je to e, ključno za podršku na osnovi područja. E, to je sve relativno. Moramo ove detalje koje treba izbaciti, to će biti ostavljeno e, državama članicama. Certifikacija e, godišnjeg računa imat ćemo jednu reviziju koju smo uveli prije nekoliko godina. Ona je sve više operativna, ne želimo to zaustaviti ili odbaciti. E, to pojednostavljuje stvari. Provjere se E, rade na određenoj razini i ne trebaju se ponavljati na višim razinama. Komisija što se tiče ako e, tijela za certifikaciju e, dobro rade, onda neće biti više revizija na nacionalnoj razini. To pojednostavljuje stvari. U okviru, također u okviru rezultata. Ovdje imamo slajd koji pokazuje, e, to može biti jako korisno za razumijevanje ovog sustava. E, vidite razne uloge komisije s jedne strane i uloga država članica s druge strane. E, to sažima ono što sam upravo objasnio, možda to možete pogledati. Počinjemo definiranjem ciljeva i indokatora na razini Evropske unije i ide e, do, dolje do izvještavanja i ocjenjivanja postizanja ciljeva politike. Ono što e, e, imat ćemo kriterije prihvatljivosti za korisnike kako bismo osigurali da se politika primjenjuje na terenu u, za korisnike. E, ovdje ovime vizualiziramo koje su uloge raznih aktera u ovom postupku. Na toj bazi možemo reći ako se sustav dobro primjenjuje, on će dovesti do strukturiranih planova ZPP-a koje bi morale biti jednostavniji, kraći i manje preskriptivni e, nego sadašnji e, plan razvoja propisa tu moramo surađivati naravno sa državama članicama. Taj RDP je često imao šesto stranica, bilo je previše detalja, bilo je to previše preskriptivno, to treba raščlaniti u planovima. U novom sustavu međutim e, ćemo ukinuti taj, tu preveliku birokratizaciju sustava, um, ograničemo, e, ograničit ćemo planiranje, programiranje i svestiti na ono što zahtjeva subsidijarnost. A sada ću reći e, o, nešto o zelenoj arhitekturi iz EPP-a tu moram ići na, malo u abstrakciju. E, to na tome još radimo, to je work in progress. E, imamo niz važnih elemenata kako koja nam pojašnjava arhitekturu. Vidite je ovdje. Na osnovi sve sveobuhvatnih elemenata, tu su sva gospodarstva, u, Eh, cross compliance eh, da, eh, ta usklađenost mora postojati kod svih gospodarstava a neke su stvari dobrovoljne na nivou poljoprivrednika. Što je važno u ovoj komunikaciji? Ključni elementi. Sadašnja arhitektura će se zamijeniti. Već sam govorio o tome Europska razina se e, koncentrira na ono što se želi postići, a ne toliko koliko, kako se to može postići. Okolišni i klimatski ciljevi će se postaviti na europskoj razini, ali država članice će E, definirati e, svoje ciljeve u strateškom planu ZPPA. ovisno o svojoj situaciji, jer e, situacija u okolišu nije jednaka u svim državama članicama. Stoga će to biti zasnovano na lokalnim uvjetima. Imamo, i to je važno, to je drago povjerenicima, imamo plan za upravljanje e, hranjivim tvarima. E, u to sada ulazimo malo dublje. E, vidjet ćemo kako to možemo definirati u našem prijedlogu. Sada se vraćam na sustavnu prezentaciju stvari. Buduća arhitektura će izgledati poput, nešto poput ovoga bolji okvir uvjetovanosti na terenu. To će se pojednostavniti u smislu usklađenosti, a dodat ćemo ono što radimo pod zelenim. I, ali uz to, povrh toga imamo dvije opcije s desne strane Imamo planove za klimu i okoliš u stupu 2, to sada radimo u ZPP-u ili što imate na ljevoj strani, isto tako planovi za klimu i okoliš u, stupu 2, ali i jednu, jedan eko plan u stupu 1. Zamijenit ćemo, općenito govoreći, sadašnji sustav na tri razine sa sustavom na dvije razine stup 1 će biti e, na dobrovoljnoj bazi. E, države članice će moći birati iz njega. E, što se tiče uvjetovanosti, to znači pojednostavljanje usklađenosti i ozelenjavanja. I to ćemo spojiti u razinu uvjetovanosti. E, imat ćemo veće ambicije što se tiče okoliša i klime e, i za usklađenost i ozelenjavanje. E, to će povećati popularnost ZPP-a u cijelom u europskom društvu. Obavezne prakse pod uvjetovanošću će biti osnovna linija za ambicioznije dobrovoljne prakse. Ovdje se referiram na eko e, plan koji će biti moguć u prvom stupu. Uvjetovanost e, će e, raditi u skladu sa pristupom usklađenosti to neće biti e, uvjet prihvatljivosti za potporu, već će to biti sustav ako e, korisnik ne poštuje pravila, onda će morati pretrpjeti smanjenja dodjele sredstava. To je nešto što je e, relativno jednostavno u usporedbi sa složenijom strukturom u sadašnjem planu ozelenjavanja. To će slijediti iste, e, ista načela e, pri, uvjetovanosti. Imaćemo veću fleksibilnost e, za države članice da definiraju pravila za poljoprivrednike na terenu. I tu ćemo imati više manevarskog prostora za države članice za pravila upravljanja. Tu će imati više manevarskog prostora nego za ozelenjavanje. To će biti sve ujedinjeno u novom modelu e, isporuke. E, imat ćemo ujedinjene artikulaciju svih e, okolišnih i klimatskih instrumenata i način na koji uvjetovanost E, se sada konfigurira će također ovisiti o ambicijama i načinu na koji se e, programira potpora u drugom stupu. To će biti e, povezano sa rezultatima i kvantificiranim ciljevima. To će se pratiti na godišnjoj osnovi i na osnovi rezultata, ali sve u perspektivi e, višegodišnjih planova. I imamo niz pitanja koja su postavljena e, gospodine Dorfman, to ste spomenuli u uvodu, e, tržišne mjere. Imamo tu potpuno legitimnih pitanja. Ono što možemo sada reći jeste kad se radi o sigurnosnim mrežama, Mm, e, to su sve e, interventne mjere javno i e, privatno skladištenje to ne možemo planirati unaprijed ta sigurnosna mreža će koristiti instrumente na osnovi situacije na tržištu strukturirani proces planiranja nije dobar za intervencije na tržištu, ovog tipa, pa to ne može se obuhvatiti u ovim modelom i planom za ZPP. Isto se tiče za regulatorne propise, standardi tržiš, standarda to nema veze sa potporom, aktivnostima potpore. ova, e, to neće biti dio planiranja. To odgovara i one zabrinutosti koje, su, e, koje smo čuli E, ako e, e, ljudi su rekli ako to ostavimo u rukama državama član, država članica da će se to onda odraziti na razvodnjavanje raznih standarda, higijene i tako da, kvalitete i tako dalje. Drugi tipovi intervencija na tržištu. To može ući u ovaj model. Na primjer, E, operativni programi, oni slijede ideje subsidijarnosti, to imamo sve obuhvaćeno u ovom modelu e, isporuke. E, recimo vino, povrće i pčelarstvo to će se pridružiti drugim e, potpornim instrumentima o kojima smo već govorili. To će biti bazirano na planu ZPP-a, e, na rezultatima e, i indikatorima rezultata. A sada ću reći nekoliko riječi o ZP-u, o uredbama i o tome kako će se to poklopiti sa novim modelom koji prikazujemo u našoj komunikaciji. Možda samo da kažem nekoliko riječi o dva aspekta koja su spominjana i u pitanjima. Prvo, odnos između ovog dokumenta i prijedloga komisije koje će se odnositi na nepoštene trgovinske ili trgovačke prakse. Prijedlog za 2018. godinu. E, to je trebao biti zaseban prijedlog koji ne bi trebao biti e, dio prijedloga za razdoblje nakon 2020. Ideja je ovdje kojom smo se vodili vrlo jasna. Čini nam se da je prijedlog o nepoštenim trgovinskim praksama nešto što će proći prije kraja mandata ovog parlamenta, što će značiti da bi ova pravila mogla stupiti na snagu ranije. A za razdoblje nakon 2020 da e, bi se onda pravila mogla primjenjivati tek nakon toga. Tako da ne želimo da tako veliki paket čeka koji bi onda trebao stupiti na snagu puno kasnije. Dio naših unutarnjih napora o tome da se postigne bolja situacija za poljoprivrednike u cijelom prehrambenom lancu, ovisi o boljoj transparentnosti i na tržištu i kod proizvođača. Nužna pravila trebaju stupiti na snagu putem delegiranih i provedbenih akata. Ne bismo morali mijenjati temeljni dokument i to će se također dogoditi izvan okvira strategije za razdoblje nakon 2020. Dakle, kada budemo e, pravili te promjene, unosili te promjene u delegirani provedbeni akt, one će stupiti na snagu relativno brzo i nećemo morati čekati cijeli paket do 2021. godine. Eto, E, to bi bilo sve od mene danas kao općenita informacija. Nadam se da sam pokrio većinu pitanja koja ste željeli postaviti. Ako nisam, evo naravno imate priliku postaviti pitanja, ja ću rado odgovoriti. Hvala vam. Dziękuję bardzo panu e, Najljepša vam hvala. Hvala direktoru Mögeleu. Doista se radi o novinama za nas, da se ti poslovi odvijaju paralelno i da komisija radi ne samo na ovom pravno-zakonodavnom dijelu, već i istovremeno na provedbenom modelu. Tako da mislim da bi bilo dobro da na isti način razgovaramo i sa državačama članicama, ne samo na ministarskoj razini, već i na nižim provedbenim razinama. Možda da prvo dam riječ izvjestiteljima u sjeni. Neću vas vremenski ograničavati, ali mislim da bi tri minute bilo dovoljno, a drugi zastupnici će imati po dvije minute. Radi se o važnoj temi, zato bismo željeli u potpunosti iskoristiti vrijeme. Gospođo Aguilera, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Dakle, najprije e, zahvaljujem gospodinu Dorfmanu koji nam je predstavio ovaj dokument. Mislim da je dobro znati o čemu se radi. Razdoblje koje je pred nama nije previše dugo i zato bih htjela još jednom naglasiti ono što sam već govorila ranije, a ponoviti ću opet. U mm, mojoj državi imat ćemo nove odnose između E, države i Europske unije na jasnim temeljima nadležnosti što se tiče poljoprivrede. Pogotovo u zemljama koje imaju više regija, raznolikih regija kao što ima Španjolska. Ali naravno i druge države. Moramo imati nacionalne planove koji će se pravno moći uskladiti s onim što se događa i na središnjoj razini države članice i na razini Europske unije. Ja bih eh, također željela naglasiti da ako sam dobro razumjela izlaganje predstavnika komisije, izbor novih primatelja pomoći iz prvog stupa uz ciljeve koje ćemo ispunjati. Dakle, prvi stup i ta pomoć ide prema državi članici, a država članica će pomoći aktivnog poljoprivrednika aktivnog poljoprivrednika koji će djelovati u okviru koji smo definirali, dakle u okviru definicije primatelja tih sredstava. Radi se o tome da te situacije ili ta identifikacija te osobe može kreirati problematične situacije. Smatram da bi moglo doći i do kontra efekta. I na kraju konkretno pitanje. Komisija kaže da postoje pokazatelji aktualnih rezultata koji su manji od 50%. Što je s reformom koja se okreće ili temelji na rezultatima? Hoćemo li razvijati nove pokazatelje Rečeno je da se zalažemo za pojednostavljenje, za manje birokracije. A što je onda sa tim pokazateljima kojima ocjenjujemo rezultate? Isto tako, imam dvojbi oko ovog greeninga ili ozelenjivanja. Možemo li biti konkurentni vodeći računa o tom sektoru, zaštiti okoliša i slično. Što ćemo raditi u odnosu na GMO? Možemo li se pojaviti kao netko tko može imati dobru tržišnu poziciju, a da ne pribjegava ovim sredstvima. Završavam. Hvala lijepa. Idemo dalje. Hvala lijepa, gospođa Rodriguez. Hvala lijepa i hvala našem govorniku. E, kao što je govornik molio, ja neću ulaziti u sadržaj njegovog prijedloga. Ja ću se koncentrirati na pitanja prema komisiji. Dakle, prvo pitanje, ja sam sada ponovno slušala komisiju i nekako mi se činilo da se <laughs> ovdje vrijeđa naša pamet, naša inteligencija. Možda sam malo prestroga, ali evo reći ću zašto. Dan za dan samo govorimo, a da se zapravo ne čuje nikakav prijedlog za realno rješenje temeljnog problema kojeg imamo ovdje. A temeljni problem jest preživljavanje tisuća obitelji koji žive na selima u Europskoj uniji. I prijedlog koji čujemo od komisije jest zapravo i dalje produljivanje nesigurnosti za poljoprivredni sektor i dalje ćemo imati industrijsku politiku koja strahovito onečišćuje i koja zapravo radi suprotno, sve suprotno od onoga što očekujemo. Dakle, čini mi se da bi komisija trebala dubinski analizirati posljedice zajedničke poljoprivredne politike. Jer svi govorimo da nema novih generacija poljoprivrednika. Govorimo da trebamo riješiti mirovine poljoprivrednika, njihove prihode. I na kraju ne govorimo ništa o posljedicama ZPP-a. Dakle, u konačnici, tko je odgovoran za ovo stanje? Ja vas lijepo molim da nam to objasnite. Jer ukoliko ZPP s tim nema veze, tko onda ima? Koja politika nas je dovela e, e, do ovde? Tko je razvio politiku koja nas je dovela u ovo stanje? Imam još jedno pitanje. Što se tiče prekomjerne proizvodnje, i što se tiče e, djelovanja naših e, seljaka ili poljoprivrednika. Vi ste govorili o posljednjim mjerama. Radilo se o dobrovoljnom smanjenju proizvodnje količina mlijeka. A ovih dana u okviru dijaloga s civilnim društvom koji vodi komisija priznali ste da imamo strahovito prekomjernu proizvodnju mlijeka u nekim državama članicama. Pa onda se pitam što je učinio cijeli taj državni novac kojim smo pokušavali ljude uvjeriti da ne proizvode previše mlijeka. Gdje je naša učinkovitost? Što je sa uredbom? Što je s proizvodnjom za tržište? Zar ne bi bilo bolje govoriti o tome kakve su cijene? E, kojima se bore naši poljoprivrednici u okviru ZPP-a. Zar ne bi bilo bolje govoriti o modelu poljoprivrede koja ne onečišćuje i koja proizvodi doista zdrave i kvalitetne proizvode? Zar ne bi bilo bolje govoriti o tome, a vi i dalje varate porezne dopisnik, e, porezne porezne obveznike i sve nas e, ovim politikama ne vjerujem da ćete doći do realno rješenja. Ako nemate realno rješenje, prestanite nas varati. Umorni smo toga, dosta nam je. Od 1994. godine koristite sve ono što društvo kani promijeniti da biste razvijali alternative koje idu u suprotnom smjeru. Molim vas lijepo, dosta je. Sada je stvarno dosta. Hvala. Pani Poštovana kolegice, gotovo se u potpunosti mogu složiti s vama. Osim ovog vašeg predbacivanja di da mi pokušavamo prevariti ili lagati poljoprivrednike da to čini komisija ili mi. To mi ne činimo i mislim da to apsolutno nikada nije bila naša namjera. Mi pokušavamo služiti poljoprivrednicima što je e, e, više ili bolje moguće. No, što se tiče prvog dijela vašeg izlaganja, ja bih se na to e, nadovezao i pitao se kakva je situacija s malim poljoprivrednim gospodarstvima u sustavu. Mala poljoprivredna gospodarstva su bila isključena iz velikog dijela ovog projekta ozelenjivanja. Kako ćemo ih mi sada uključiti u taj proces? Radi se o milijunima malih e, gospodarstava. Dakle, ne tisuće, nego milijuni malih poljoprivrednih gospodarstava koje se nisu uključila u procesu zelenjavanja. To će biti veliki, e, e, veliko pitanje. Gospodin Weiss, izvolite. Dobar dan svima. Gospodine Dorfan, hvala vam na izvješću. Mislim da je to temelj na kojem možemo raditi i reći ću samo kratko. Članak 16. ste zaboravili vjerojatno spomenuti poticajne, poticajne mjere za jačanje poljoprivrednika u odnosu na E, vele prodaju. A što se tiče članka 18. mislim da ne trebamo govoriti o minimalnim iznosima za ozelenjivanje, odnosno za bioproizvodnju, već maksimalne iznose. I sada moja pitanja za komisiju. E, članak 25. govorite o sposobnosti naše poljoprivrede za nastup na svjetskom tržištu. Pa pitam komisiju, e, ne mislite e, li da bi novac poreznih obveznika prije svega trebao poslužiti poljoprivrednicima i potrošačima u Europskoj uniji? Nije naša zadaća poticati konkurentnost na globalnom tržištu, već sasvim suprotno. Naši poljoprivrednici trebaju biti zaštićeni od izazova na globalnom tržištu. Molim vas odgovor na to. Drugo pitanje je renacionalizacija. Dakle, ja jako dobro razumijem da komisija nije baš prevesela e, biti kriva za sve, kriva za birokraciju, za intenzivno birokratiziranje e, potpora za poljoprivredu i potpuno mi je jasno da bi bilo za njih lakše da to sve prebace na 28 država članica i onda da države članice budu odgovorne prema poljoprivredniku. Hoćemo li sada imati 28 puta izmišljenu novu birokraciju? Hoće li nam to pojednostaviti i smanjiti sustav? To doista dvojim ali naravno ako države članice tako odluče to će onda e, doći i do naše razine i morat ćemo to platiti iz proračuna. I pitam vas, što to znači za male i srednje poljoprivrednike gdje, na primjer, imamo četiri države, Austriju, Mađarsku, Sloveniju, par kilometara dalje Hrvatsku. Što će se dogoditi ako na tom malom prostoru poljoprivrednici dobivaju različite poticaje ili potpore e, jer se nalaze udaljeni par kilometara jedni od drugih, a onda nastupaju sa svojim proizvodima na istom malom tržištu što je sa poštenom konkurencijom na tržištu. Kako će to funkcionirati? Na primjer, u jednoj državi dobijete 100.000 eura, u susjednoj državi e, više milijuna. Teško mogu zamisliti da ćemo biti konkurentni na pošteni način u odnosu jedne na druge. I molim vas lijepo vaš stav o tome. Hvala vam lijepa. E, Izvjestitelji u sjeni su dakle rekli svoje razmišljenja. Sada vam dajem riječ na dvije minute, osim gospođe Delae koja će imati neograničeno vrijeme. I naravno prva će uzeti riječ jer je danas njen rođendan, pa sretan rođendan. Dakle, neograničeno vrijeme imate na raspolaganju i molim vas da prva uzmete riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju, neću to zlorabiti. Imam samo tri komentara. Prvi se tiče komunikacije. Komisija nije provela studiju učinka vezano uz delivery mekanizam i moram priznati da me ta metodologija prilično čudi. Ja vidim nekoliko rizika ovdje. Kao prvo, komisija je rekla da subsidijanost nije ekvivalent renacionalizaciji. Nažalost, kad pogledam kako stvari funkcioniraju u praksi, nisam toliko sigurna. Drugi risk je zapravo povlačenje ovlasti suzokonodavca kroz postupak koji ćemo E, provesti kroz e, međunarodnu trgovinsku organizaciju, a isto tako nisam pretjerano e, veliki zagovornik delegiranih akata. Moram priznati da me kao nekoga tko je sastavni dio su zakonodavca to smeta. A druga stvar koju želim reći, to je ujedno i treći rizik, tiče se nelojalne konkurencije između poljoprivrednika na vrlo malom prostoru. Vidimo to već kroz politike regionalizacije i ja ne želim da se to dodatno osnažuje na europskoj razini. Meni se čini da bi jedan pojednostavljeni ZPP e, trebao koristiti svima, ali ne čini mi se također da ovaj praktički prijedlog tu teoretsku situaciju u kojoj je ona jednostavnija čini zaista mogućem. Što se pak tiče e, nadolazećih europskih e, e, izbora, ja mislim da bi zapravo trebalo vidjeti što se može učiniti i možemo li ubrzati stvari. Naime, samo Omnibus, što je bilo nešto što je uključivalo isključivo Europski parlament, trajalo je 13 mjeseci. Sada već 15 tjedana traže od nas pitanja vezano uz reorganizaciju pregleda, odnosno karte e, poljoprivrednih gospodarstava u područjima s teškim uvjetima gospodarenja, a mi im već, a da uopće na to pitanje nismo odgovorili, govorimo o tome da ćemo uskoro krenuti s nekom novom reformom. E, mislim da je ovo dobro izvješće, gospodin e, Dorfman je dobro dario posao, ima nekoliko stvari koje mi se jako sviđaju, međutim ima jedna stvar zbog koje mi je jako žao, a to također vrijedi za komunikaciju komisije, a to je činjenica da se pojam investicije nije nigdje ne pojavljuje. Meni se čini da ako imamo ambiciozan plan za europsku zajedničku poljoprivrednu politiku, onda ne mogu izdostati investicije. Hvala. Hvala vam lijepa. Ispričavam se na ovome što ću sada reći, prosvjedi, protesti poljoprivrednike dobri su za političare koje odlučuju, odlučuju o ZPP-u, jer tek tada postaju svjesni problema. Gospodine Ek, hvala lijepa predsjedatelju i hvala gospodinu Dorfmanu e, za e, ovaj referat koji sam intenzivno proučavao sinoć. Dakle, moje primjedbe su sljedeće. ZPP je godinama vodio politiku niskih poljoprivrednih cijena, veliki sustavi su e, profitirali od toga, ali koju smo mi cijenu platili za to? E, poljoprivredna politika dovela je do izumiranja malih i srednjih gospodarstava, do visokih direktnih plaćanja, do katastrofalnog opterećenja našeg okoliša, do ubijanja bioraznolikosti i do strahovite patnje životinja u uzgoju stoke. O tome je napisano jako puno. E, multirezistentne klice koje e, e, ostaju nakon ovakve monokulturne proizvodnje, o tome uopće neću govoriti. Mi zahtjevamo kvalitetniju proizvodnju poljoprivrednih e, proizvoda, trebamo politiku koja će poljoprivrednicama omogućiti odgovorno postupati prema prirodi, prirodnim resursima. Trebamo štititi okoliš, klimu i naše životinje. A to je provedivo, to je moguće uz ciljana e, financijska sredstva i uz nužna EU jamstva. Gospodine Dorfan, ja vas lijepo molim, budite hrabri, napišite ambiciozni tekst koji će jasnije progovoriti o problemima. Vi ste naprosto opisali status quo i ništa drugo. Dakle, hvala vam na vašoj prezentaciji, ali kada trebate imenovati prioritete, onda spominjete klimu, zaštitu okoliša, ne govorite ništa o dobrobiti životinja, o zaštiti životinja, o tome nema ništa. I reći ću vam, sramite se, sramite se jer Europska komisija je dobila mandat. Pokazali smo da 80% građana Europe zahtjeva veću zaštitu životinja. Što vi činite? Vi to ponovno gurate pod tepih. E, što se mene tiče, to nije način na koji u ovom visokom domu možemo postupati s našim državljanima. Hvala lijepa. molim vas kad e, prođu dvije minute, ne morate me gledati, ali znajte da su dvije minute prošle i da ipak neću iskoristiti svoj čekić, gospodin Rupe. Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je naš kolega gospodin Dorfan omavio savršeno posao i naš je zadatak sada da ovo poboljšamo i finaliziramo. Jučer smo ovdje govorili o nužnosti postizanja situacije u kojoj ne postoje građani drugog reda. Ja sam danas predao peticiju Litavskog vijeća za hranu i poljoprivredu u kojoj stoji da svatko u Europskoj uniji treba biti jednak, da ne smije biti građana drugog reda. Želimo se pobrinuti da plaćanja za 2021. koja idu poljoprivrednicima ne budu niža od prosjeka iz thousand i deset godine, a što se tiče politike ozelenjivanja, sredstva bi trebala biti slično raspoređena prema svim državama članicama. Mislim da je e, to vrlo važno za naše poljoprivrednike u sljedećem semestru moramo riješiti problem, a ne nastavljati samo sa raspravom o tome. Ako se poljoprivrednici ne mogu natjecati, nećemo uopće moći govoriti o bilo kakvom natje, tržišnom natjecanju između država članica. Meni zaista nije normalno da naša radna snaga mora seliti iz jedne države članice u drugu e, da bi radila u poljoprivredi. Tome treba stati na kraj. Moramo osigurati jednake uvjete za sve i jednaku razinu tržišnog natjecanja u svim državama članicama. Kao što je veliki broj kolega već rekao, moramo reći vrlo jasno da e, poljoprivredna politika mora ostati jedinstvena, jedina i zajednička, a ne da 27 država članica svaka ima svoju politiku, kao što komisija to pokušava učiniti riješivši se tako vlastite odgovornosti. Znamo da uvjeti u državama članicama su e, se i tekako razlikuju. Ako krenemo s ovom situacijom, stvari će se još samo pogoršati. Ove e, probleme moramo rješavati, a ne samo govoriti o njima. Gospodin Hoisling, e, hvala na predavanju. E, međutim, stalno imam sumnju, komisija to ne može savladati. Poljoprivreda je sada na meti kritika, pa evo treba nešto promijeniti. Planovi sve ste imenovali e, u, kad ste nabravili probleme. E, ono što nije e, primijenjeno u posljednjem ZPP-u, a mislite da će to sada primijeniti države članice u novome. Imali smo jučer izvještaj revizorskog suda, a gospodin Ettinger je, je kao da to, činio da to ne postoji. 70% e, su površina u okviru ozelenjavanja, a sada vi kažete to ćemo prepustiti državama članicama. Bojim se, nisam jedini da će to sniziti konkurentnost. Oni, oni koji su najmanje ambiciozni će zadavati tempo mm, e, E, kako ćete imati ambicioznije ciljeve zaštite klime e, u ovakvom planu. Nešto na što niste odgovorili. E, vi imamo ciljeve, provjeravamo da, da li su ciljevi postignuti, ciljevi nisu postignuti, što ćete onda učiniti? Tražiti novac natrag od poljoprivrednika, Imamo sličnih situacija i na drugim područjima. Ako se ciljevi ne postignu, ništa se ne događa. Evropska unija je tu potpuno nemoćna onda. Nemamo jasnih zadataka što treba primijeniti i kakve su posljedice neprimjene. E, rekli ste ozelenjavanje u prvom e, stupu, e, sukladnost, ali ne za sve. Okolišne mjere samo u drugom stupu. Precizna poljoprivreda, gdje je to? Je li to mjera za okoliš, zaštitu okoliš? Što je to? Rekli ste da će u mnogome odlučivati države članice. Sve je jako e, zbunjujuće. Mm, e, povjerenik je e, se sjeo tu nasuprot nama, smješkao se. Čekajte, rekao je, da se sve malo pojasni. Trebali bismo konkretnih programa imati. Tri minute, panje pošte. Tri minute ste govorili, gospodine zastupniče mislim da moram biti e, energični. E, molim da svi gledate prema napred i da gledaju moju ruku. Hvala vam lijepa. Čestitam kolegi Dorfmanu na dobro obavljenom poslu. Parte cui il collega pa bih naglasio da je iznimno važno zadržati taj evropski projekt. Slažem se s onim što je malo prije govorio Martin Heusling, a to je da nam treba doista veliki postupak pojednostavljivanja. Pojednostavljivanje se odnosi na komisiju. Za države članice se komplikacije umnožavaju, usložavaju. I ono što je rekla kolegica Aguilera, države koje imaju više regija, kako će upravljati strateškim nacionalnim planom? Iz e, izlaganje direktora Megelea vidi se da moramo tu inkorporirati i plan za ruralni razvoj. Dakle, države članice koje su regionalno podijeljene neće jednostavno na nacionalnoj razini objediniti ono što je sada na regionalnoj razini. Dakle, doista imamo veliki rizik da u slučaju, na primjer, Italije imamo dvadesetak nacionalnih strateških planova. A to nas dovodi u ogroman rizik, a to je financiranje cijelog ZPP-a. Dakle, hoćemo li drugi stup financirati sa 50%, a drugo ostaje komisiji? Ako se radi o sufinanciranju, ono će ići i na nacionalnu razinu mnoge države članice e, koje će postići ciljeve e, će imati diversificiranu proizvodnju, drugi će se okrenuti prema stočarstvu, treći prema voćarstvu ili vinogradarstvu. Dakle, doći će do velikog narušavanja ravnoteže na e, tržištu. Mislim da trebamo pogledati o čemu se radi. Premise su lijepe, to je neki idealni svijet koji bi mogao funkcionirati. Sigurno imamo pozitivne aspekte, ali u praktičnoj primjeni suočit ćemo se sa velikim rizicima. Rizicima po renacionalizacije, sufinanciranje, financijskih korekcija, da, jer ukoliko države članice ne ostvare svoje ciljeve, tada će E, postojati sankcije ili kazne. Danas države sa velikim brojem regija koje već imaju poteškoće, kako će onda E, e, provoditi to na nacionalnoj i strateškoj razini. E, srećom imamo vremena još razmisliti o ovom zakonodavnom aktu, jer u našem mandatu je jasno rečeno omnibus je sjajno obavljen, zahvaljujem Rudolfu Megelu za to, trebalo nam je 14 mjeseci za to kako ćemo ovako sveobuhvatnu reformu napraviti u manje od godinu dana. Hvala. Ja Mislim da su e, ciljevi su kao deset e, zabovjedi, ali ljudi su griješnici. Onda se postavlja pitanje kako će izgledati ispovjed i pokora za one koje e, žive u poljoprivrednom sektoru. Izvolite, imate riječ. Ako su ciljevi e, tako jasni kao oko deset zapovjedi, onda ne bismo bili pred ovim problemima. E, bez obzira na izvještaj revizorskog suda na nacionalnoj i europskoj razini, Jasno je da ciljevi nisu dobro definirani e, i mi ne znamo da li proizvodimo dodanu vrijednost ovim novcem. E, kolega Heusling i e, Castro su to napomenuli. Kako su ciljevi definirani, kako će se financirati. Mm, ove mjere ozelenjavanja to nije mjera koju nužno smatrate e, doprinosom održivosti. To je nešto što je dodano. A to je u suprotnosti s onim što ja mislim. E, drugo, performance orientation i u level objectives sveobuhvatni set zajedničkih indikatora – izvještavanja i nacionalni indikatori i ciljevi i tako dalje. Mi znamo iz mnogih izvještaja da ti ciljevi e, i indikatori ne postoji. Kako, kako si predstavljate da u ovom kratkom vremenu možemo e, dobiti smislene indikatore da njih definiramo pa onda e, prema tome možemo mjeriti. I to mjeriti i na europskoj razini i na nacionalnoj razini. E, imat ćemo na nacionalnoj razini najmanje 27 izvještaja. E, Ostaćemo samo kod naslova pa ćemo imati isti zaključak kod sljedećeg revizorskog suda da ne možemo dokazati jesu li ciljevi postignuti ili ne. Hvala predsjedniče. E, komisija nam je prikazala pojednostavljenje postupka, ali ja vidim umno više e, odredbi. Za poljoprivrednike mi radimo ovdje e, E, smanjenje e, proračuna za poljoprivrednike, e, izravna plaćanja, očito je da se stvari mogu poboljšati. Međutim, prošle reforme ZPP-a su dovele do nefunkcioniranja sada imamo privilegiju e, površina, velikih e, površina, što ide na uštrb ozelenjavanja. E, isti koji su sabotirali prvi stup danas traže smanjenje tog stupa ili ukidanje tog stupa. Postavljati u pitanje izravnih plaćanja, a ne vidimo kraj o krize u poljoprivredi, E, e, e, vidimo da će mnogi poljoprivrednici biti osuđeni na bankrot. Vidimo, mislim da mi svi trebali imati izbor koji je potpuno jasan u ovim reformama. Gospodin Dante. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Slušao sam vam s velikom pozornošću niti jednom niste upotrijebili riječ e, gospodarstvo. No želim vas podsjetiti da je ZPP prvenstveno gospodarska politika. Trebamo li se ponovno podsjećati na članak 39. ugovora koji pod točkom B kaže da se PP treba osigurati jednako postupanje prema poljoprivrednom stanovništvu i onima koji rade u poljoprivrednici. Trebamo li podsjećati e, da pod C stoji da je njezina uloga stabilizacija tržišta, pod D osigurati pristupačne razumne cijene potrošačima. Predlažemo nove modele uporabe i jedno ustrojstvo koje je još zelenije. Kada govorimo o e, novoj metodologiji provedbe, moram reći da, pojednostavljivanje, ali pojednostavljivanje ne treba biti pojednostavljivanje za vaše službe. Vi pametno odgovarate na e, pitanja koja se tiču same glavne uprave, dakle nestaće određena radna mjesta pa će to biti e, manje posla za samu komisiju. Međutim, to nije ono što mi trebamo. Dajte nam jedan strateški plan koji će nam zaista pokazati vrlo podrobno E, kolika je sloboda i manevarski prostor država članica, a ako se budemo s time slagali, onda ćemo nakon što dobijemo te informacije parafirati taj dokument mirno i bez uzrujavanja. Ali ne možemo e, temeljem informacije e, koja kaže da je novo ustrojstvo savršeno, a istovremeno nemamo nikakvih suštinskih sadržana informacija, jednostavno potpisati. Što će to značiti? Hoće li to zaista biti situacija u kojoj će stvari funkcionirati jednostavnije i jeftinije ili će se svako malo pojaviti netko tko će malo pomalo tražiti da se izvuče neki novac iz proračuna? Druga stvar, što se tiče kontrole svih tih planova, e, tko to čini? E, provedbu kontrolira komisija kao izvršno tijelo, ali činjenica da za određeni broj zadataka trebate i pristanak su zakonodavca. Kad nam govorite o tipskom planu, onda kažem da, apsolutno, mi ćemo ga proučiti s mnogo pozornosti. Kada govorimo o mjerama zelenog ustrojstva i zelenjavanja, želim reći da smo e, mi za 70% čak 100% uvjetovanosti prema ovome što vi predlažete, a poljoprivrednici očekuju od nas nešto drugo, a to je prvenstveno okvir koji im omogućuje da ostvaruju određeni dohodak. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Kao prvo želim zahvaliti gospodinu Dorfanu na izvješću koje je, ja mislim, dobro polazište za danje rad koji nas čeka. Gospodine Mogeri, ja sam također pažljivo slušao vaše izlaganje i mislim da je to zapravo nešto što predstavlja potpuni neuspjeh 53-godišnjeg e, provođenja zajedničke poljoprivredne politike. E, naime, kao što je moj kolega rekao, e, osnovna svrha zajedničke poljoprivredne politike je dati nekakvo jamstvo i osiguranje poljoprivrednicima i zajamčiti im da će moći ostvarivati dohodak. Ovo što vi sada govorite i predlažete svakako nije u skladu s time. Činjenica jeste da promjena metodologije ne znači da je to ono što će odgovoriti na izazove koji trenutno postoje, a to je osjećaj sigurnosti, sigurnosti ostvarivanja dohotka, prehrambene sigurnosti i sigurnosti okolika kao zajedničkog dobra. Zaista nisam uvjeren da ta metodologija ide u tom smjeru. E, činjenica jest da je pojednostavljivanje e, važna stvar, međutim isto tako na razini Europske unije postoji određena zajednička odgovornost i prije nego što počnemo govoriti o nacionalnim okvirima i e, planovima na nacionalnoj razini, možda bismo trebali govoriti o nekakvim operativnim planovima. Vi ste rekli da će se zapravo rezultati temeljiti na nekakvim zajedničkim ciljevima koji će biti preneseni u nacionalne planove kako možete jamčiti da će postojati dosljednost i zaista pouzdanost ostvarivanja tih ciljeva? Kako očekujete da će se provoditi evaluacija nacionalnih planova? Također moram reći da me jako brine uloga koju vi u svojem prijedlogu dajete su zakonodavcu, drugim riječima Europskom parlamentu čiji smo mi zastupnici. Dakle, čitav je tu niz pitanja koja su danas izuzetno važna u trenutku kada su rokovi zaista kratki i kada nas čeka reforma. Ja mislim da zaista zaista trebamo razmisliti je li ovo nešto što nam omogućuje e, da e, zaista odgovorimo na izazove koji se postavljaju na otvorenom tržištu e, putem zajedničke poljoprivredne politike koja treba takve instrumente sadržavati. Hvala. Hvala. Hvala gospodine Dorfman na izvješću. E, podsjetimo se što je rekla komisija posebice o međusobnoj usklađenosti, unakrasnoj usklađenosti i o zelenjivanju. Želio bih postaviti sljedeće pitanje. Kakav će biti učinak na poljoprivrednike i nacionalne uprave? Jeste li uzeli u obzir taj učinak? Možete li potvrditi da je cilj pobrinuti se da prvi prioritet ZPP-a zaista bude rezultat drugim riječima postoji li strateški plan koji kombinira prvi stup i drugi stup koja jamstva možete dati vezano uz nedostatak sufinanciranja prvog stupa a zatim što se tiče kontrole plaćanja. Kakve rezultate komisija može jamčiti korisnicima? Možete li se pobrinuti da se provjeri da primjerice poljoprivredna gospodarstva koja e, se bave ekološkom proizvodom zaista ispunjavaju uvjete da nose takvu oznaku. Gospođa Kanjete. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti Herbertu Dorfmanu na pripremljenom izvješću. Mi smo svi svjesni da je zadnja reforma zajedničke poljoprivredne politike bila samo djelomičan uspjeh. Prijedlog koji je sada pred nama ne pojednostavljuje, već e, čini cijelu stvar kompliciranijom. Također vas želim upozoriti da ne smijemo ići u smjeru bilo kakvog skrivenog financiranja izravnih plaćanja s nacionalne razine. To je vrlo opasno jer može dodatno e, štetiti, odnosno narušavati e, tržišno natjecanje razina izravnih plaćanja za e, države članice u, na Baltiku još uvijek su najniža u Europskoj uniji i zaista su daleko ispod europskog prosjeka. To nije održivo, uzimajući u obzir da se naši poljoprivrednici suočavaju s istim troškovima i izazovima kao i ostali u Europi. Također bih željela naglasiti da moramo sačuvati strukturu koja počiva na dva stupa u ZPP-u plaćanja iz drugog stupa e, za nove države članice mogla bi biti mnogo viša, pa bi onda to značilo nižu razinu izravnih plaćanja postoji taj rizik, a već se više puta pokazalo da tome nije tako. Stoga se ja i dalje zagovaram, eh, ja zagovaram za eh, poštenu raspodjelu eh, sredstava unutar zajedničke poljoprivredne politike. Europski fondovi moraju omogućiti poljoprivrednicima da ostvare određenu razinu rasta i razvoja, a činjenica jest poljoprivrednici u novim državama članicama još uvijek to nemaju u potpunosti, zbog toga ne mogu kumulirati odgovarajući kapital. Zbog toga bih ja željela dati prijedlog da razmislimo o tome i da iskoristimo platformu koju imamo za razvoj moderne i održive ZPP-a. Gospođa Posol. Puno vam hvala. 40% ZPP-a zapravo odlazi na subvencije. U ovoj raspravi moramo se okrenuti budućnosti. E, mislim da moramo promotriti subvencije iz nove perspektive. Prošle godine 250 milijuna eura subvencija plaćeno je korisnicima u maloprodaji, primjerice velikim lancima samoposluživanja i slično. Ja mislim da je to skandalozno. Mislim da ne smijemo davati novac onima koji promiču proizvode koji nisu u skladu sa okolišnim propisima i zaštitom životinja. To vrijedi također za programe e, mlijeka u školama ili recimo proizvođače mesa koji se ne drže propisa. Imali smo prilike vidjeti da e, politika ozelenjivanja ne funkcioniraju, funkcioniraju samo kao potpora dohotku. Kako možemo kako se e, možemo bustati u prsa da smo posvećeni zelenjivanju kada istovremeno najveći dio novca odlazi proizvođačima mesa koji dalje e, zagađuju e, okoliš primjerice gnojvom i otpacima iz proizvodnje. Naš e, planeta trenutačno e, se zaista nalazi pod velikim opterećenjem i činjenica jest da zajednička poljoprivredna politika e, u ovakvom obliku dovodi do zaista sustava ko proizvodnje koji je izuzetno skup, koji proizvodi proizvode niske kvalitete, a istovremeno neće biti nikakvih rezultata. Hvala gospodine Flanagan. Hvala. Europska unija se mijenja i u vrijeme kada radimo na zajedničkom planu sigurnosti i obrane, sada idemo u e, drugom smjeru vezano u sigurnost hrane. Za mene najveći i najvažniji projekt u Europskoj uniji kada se radi o ljudima koje ja predstavljam jest e, jamstvo e, sigurnosti hrane, opskrbe hranom i jedinstvene kvalitete na unutarnjem tržištu. Ja prvenstveno zato podržavam Europsku uniju, e, ne bih je podržao možda zbog njezine politike u drugim područjima i upravo zato mislim da nije dobar put da smanjujemo proračunska sredstva koja idu u ovome smjeru, trebamo učiniti upravo suprotno. Moram reći da me jako brine ovaj novi model postizanja rezultata, zato što je sasvim jasno da je odvojen od stvarnosti i da stvarnost ide u jednom drugom smjeru. Kada govorimo o modelu, e, koji se oslanja na drugi stup, e, moram reći da je to situacija koja je dovala do situacije u kojoj e, se ljudi pojavljuju meni u uredu i čekaju u redu da bi mi objasnili kako se ne osjećaju kao građani prema kojima se postupa jednako. A ovo je situacija u kojoj mi zapravo šaljemo ljude od mame do tate. Znate ono kad dijete dođe pa pita mamu što treba napraviti, mama kaže ne znam pitaj tatu i onda ponovno. Glavna stvar koju želim reći i koju bih želio vidjeti u ZPP-u, a što se nije uspjelo dogoditi s posljednom reformom, a to je adekvatna konvergencija. Ako želimo da ZPP funkcionira na pravi način, moramo vidjeti promjenu e, u sadašnjoj situaciji gdje neki ljudi u mojoj zemlji dobivaju na tisuće eura po hektaru, a njihovi susjedi jedva stopa, ako i to. činjenica jest da, na primjerice, jedan poljoprivrednik dobiva stotine eura e, za ozelinjivanje, a njegov prvi susjed dobiva dva ili tri eura po hektaru. Mislim da je to nešto što zaista ne ide u korist e, poljoprivrednim područjima, a onda se to preljeva i na gospodarstvo. Vidimo da mali poljoprivrednici zaista pate. Gospodine Dorfman, znam da ste vi ozbiljan čovjek. Cijela ideja da se trebamo e, zapravo prebaciti na mala poljoprivredna gospodarstva, da se trebamo odmaknuti od povijesnog izračuna E, jer e, je, zapravo točno, zato što ne vidimo pozitivne efekte koji se prelijevaju na poljoprivredna područja e, primjenom sadašnje politike. Imamo velika poljoprivredna gospodarstva, ljudi lete privatnim zrakoplovima i samo mijenjaju jedan oblik luksu za drugim dok drugi nemaju ništa. Moramo promijeniti tu situaciju i dati potporu onima koji je zaista trebaju. E, sigurnost opskrbe hranom e, je temeljan e, element sveopće sigurnosti. Gospodin Hiles ima riječ. Hvala lijepe. Zahvaljujem u prvom redu kolegi Dorfmanu i čestitam mu na uspješnom izvještaju. Mislim da je to dobar temelj za našu raspravu ovdje kao e, imamo činjenicu da imamo europski novac e, a imamo ga e, puno moramo onda imati i zajedničku europsku poljoprivrednu politiku a moramo biti i odgovorni imam dva pitanja za europsku komisiju ako sam to dobro shvatio u okviru ovog modela e, namjeravate u, na području drugog stupa poljoprivredne politike e, pregovaranje ili oblikovanje operativnim e, programa, to će se odvijati samo na nacionalnoj razini. Ja dolazim iz jedne velike države članice. Mi imamo savezni sustav sa lenderima E, koji imaju veličinu e, većine država članica Europske unije. Dakle, to su velike e, zemlje Savezne Republike Njemačke. Ako stvar, ako smanjimo birokraciju preko drugog stupa, preko suradnje sa državama članicama, mi im dajemo subsidijarnost i nezavisnost da li sam to pravo, pravilno shvatio ili je to samo tako preneseno? E, nadovezao bih se na ono što je rekao kolega Dantin. E, slažem se da e, ozeljenjavanje mora ići u drugi stup, ali ne bismo li imati onda bolju definiciju cross compliance dakle međusobne usklađenosti. Pitanje e, nadalje je ne bismo li trebali e, spojiti prvi i drugi stup. Kako bi to izgledalo kad bi se to učinilo? Kako onda možemo imati sufinanciranje na području politike za okoliš u sklopu drugog stupa? Hvala lijepa. Gospođa Hvala e, gospodine predsjedatelju i hvala komisiji. Meni bi se jako svidjelo da se fokusiramo na to ne samo e, što se treba učiniti već kako, ali ja bih željela da se vi fokusirate i na primjerice preciznu poljoprivredu, e, modernu poljoprivredu i tako dalje. E, u svakom slučaju činjenica jest da poljoprivrednici trebaju učiniti više u smislu ozelenjivanja, to nije jasno iz prezentacije. A zatim kad se radi o poljoprivrednim gospodarstvima, neovisno o tome jesu li to obiteljska, srednje velika, mala ili velika poljoprivredna gospodarstva, oni trebaju sigurnost, to danas nemaju. Ja još uvijek ne razumijem, govorimo li mi o potpornim plaćanjima iz prvoga stupa vezanima u zemljište, govorimo li mi o paušalnoj isplati po hektaru iz prvog stupa ili 100% isplate zapravo ide e, uvjetovano okolišnim faktorima i kako će se to točno mjeriti. Moje prvo pitanje tiče se koherentnosti. Daću vam primjer. Mi u Irskoj E, imamo prirodna staništva koja se također koriste za poljoprivrednu proizvodnju. E, činjenica jest da e, poljoprivrednici kako bi bili u skladu s dobrom praksom ipak koriste određene prskalice sa određenim sredstvima koja kasnije ulaze u lokalne vode i to je nešto što dovodi do zagađenja. Za mene je stvarna poruka koju trebamo poslati da zapravo E, trebamo e, dati potporu za one koji očuvaju staništa, a ne za one koji uništavaju prirodna staništa ili ih krče da bi se bavili poljoprivredom. Dakle, to treba biti situacija u kojoj poljoprivreda koegzistira na ekološki način sa e, proizvodnjom, sa staništima. Također, kome se obraćamo? Go, obraćamo li se poljoprivredniku, obitelji, društvu ili cijelom obiteljskom gospodarstvu kao kompaniji? Što općenito e, podrazumijeva definicija poštenog koja bi se mogla primjenjivati na pan zajedničku poljoprivrednu politiku? Posao e, Hvala za besedo. E, hvala Herbert za pripravo dokumenta. Hvala Herbert. Hvala što si pripremio ovaj dokument. Što se tiče rasprave o pojednostavljivanju, Mislim da kao prvo moramo naglasiti da je najveći neprijatelj pojednostavljivanja velika promjena, novi pristup, nedostatak jasnoće, kašnjenja i sl. Sada je 2018. godina, već je gotovo proljeće i bojim se da imamo isti problem kao s kohezijskom politikom. Velike promjene i nedostatak jasnoće. I zato mislim da dolazi do kašenja i trebali bismo se malo požuriti. E sada kad govorimo o plaćanjima u poljoprivredi, trenutačno izdvajamo 0,4% BDP-a i svi se slažemo da je to previše novca. Međutim, s druge strane, nema nikakvog problema kad kažemo 2% za NATO, to je nešto što moramo platiti. To je 5000 više nego primjerice za sigurnost hrane. Poljoprivredna politika je ujedno i socijalna politika. Europski potrošači plaćaju 15, 16, 17 posto za hranu. S druge strane imamo poljoprivrednike koji se nalaze u sve većim problemima. Statistički podaci su vrlo jasni. E, naravno da moramo dati podršku poljoprivrednim gospodarstvima, moramo očuvati poduzeća, odnosno poljoprivrednog gospodarstva srednje veličine. Moramo pomoći onima koji kreću sa poljoprivrednom proizvodnjom, jer svakako su oni ti koji su jamstvo bolje budućnosti. Tako da mislim e, s malim poljoprivrednicama možemo očekivati više, stup, e, više stupanj ozelenjivanja. Također, kad govorimo o veličini, moramo uzeti u obzir razlike između poljoprivrednika i za to nam trebaju praktična rješenja. Ja ne mislim da je dovoljno samo govoriti. Pogotovo kad se radi o zelenjivanju. Unakrsnim e, usklađivanjem možemo se usredotočiti na dobru praksu što je dobro za okoliš, tako i ljude. Također trebamo poštenu distribuciju. Trebamo poticati mlade da se krenu baviti poljoprivredom. I mislim da s time E, možemo steći nova znanja kroz digitalizaciju, a tada možemo govoriti o pametnim selima. E, tada će ruralno područje sela će oživjeti i mladi i stari moći će živjeti normalan život od poljoprivrede. Gospodin Agiju. Hvala lijepa. E, oprostite što kasnim, bio sam u jednom drugom odboru. Žao mi je. Ovdje imamo nejasnoća veće eh, gospodarstva, srednja gospodarstva, mala. Što je veliko gospodarstvo? Imamo razne kriterije, površina, eh, onda po, čujete e, gospodarstvo od 5000 hektara u Škotskoj sa 100.000 e, hektara u nekom u Škotskoj sa 100.000 hektara u južnoj Engleskoj. A možemo to gledati i po broju zaposlenika. Ako želimo definirati što je veliko gospodarstvo, a što nije, a na, pogotovo ako idemo po cijelom kontinentu. Što je malo gospodarstvo u E? Engleskoj se može smatrati velikim gospodarstvom u nekoj drugoj evropskoj zemlji. Bilo bi mnogo eh, lakše da a, eh, odrežete plaćanja na određenom nivou. Ako se to ljudima eh, ne sviđa, ljudi mogu reći mi ćemo sada gospodarstvo podijeliti u dva gospodarstva pa ćemo dobiti više novca. E, govoreći o definicijama, to ne postoji u ovom izvještaju, ali e, zeleni lobby često e, govori o tvorničkom gospodarstvu, industrijskom gospodarstvu. Što je, što je to? E, dodavanjem samo jedne kokoši u, u jedno gospodarstvo možete preći iz jedne kategorije u drugo. E, zeleni lobi mora reći točno što time misli. I moja omiljena tema, e, klimatski ciljevi po kojima poljoprivrednici moraju djelovati. Što je to? Morate reći morate smanjiti emisije CO2, emisije metana eh, za toliko i toliko. Sve to lijepo, ali kako ćete to mjeriti? Mislim da je to administrativna noćna mora. Hvala lijepa. Gospodin Javor, tri primjedbe E, e, mm, drago mi je što komisija razmišlja o ZPP-u. E, molim da ostanete ovdje ako vas to, to toliko zanima. druga primjedba, druga primjedba predsjedniku sa deset zapovjedi Božih, deset zapovjedi Eh, eh, tako dobro funkcioniraju jer kod njihove definicije nisu bili prisutni pravnici. Treća primjedba. Ne znam je li bi došlo do pogreške u, kod gospodine eh, Bogovića. Poljoprivredna politika nije socijalna politika, već sigurnosna politika. to je zaista pitanje, elementarno pitanje sigurnosti. Pitanja neću e, zanimaju me odgovori na pitanje gospodina Linca. E, Dorfane, hvala ti na izvještaju. Za mene e, bi to moglo biti, biti most između prijedloga komisije i prakse, a zato je nadležan parlament ja sam malo kasnio i ne bih želio da komisija napusti prostoriju a, a mi, e, misli da su im dali slobodne ruke. E, mi smo uvijek prigovarali kad je komisija dala e, previše prijedloga. Mislim da prijedloge moramo prihvatiti a vidim da je to i prihvaćeno u izvještaju gospodina Dorfmana. Imamo i manjaka, ne radi se samo o odnosu između e, komisije i država članica. E, mi govorimo i o odnosima sa gospodarstvima. Sljedeće pitanje, imamo li prijelazne rokove koji su isplanirani? imamo li e, prijelazna razdoblja jer nećemo sve moći odmah postići. Hvala. E, gospodin Padal. Dragi kolege, e, pristup zasnovan na rezultatima, to e, zvuči smisleno i moramo stremiti tome u našem ZPP-u. E, htio bih e, nešto spomenuti što nije dobro, dosta spomenuto. Položaj poljoprivrednika u lancu opskrbe. Imamo tržišnu ekonomiju, naravno Mnogi problemi s dohodkom e, su rezultat slabog položaja poljoprivrednika u opskrbnom lancu. Fleksibilnost između stupova mora biti moguća u sljedećem periodu. Naravno države članice moraju imati e, više težine e, u onome što kažu u oblikovanju tih politika kad se radi o raznim e, stajalištima država članica, e, o raznim razinama izravnih plaćanja, e, idealno bi situacija bila takva da kad o tome počnemo raspravljati 2020. onda to, to pitanje razlika mora već biti riješeno. E, jučer smo saslušali izvještaje revizorskog suda i rečeno je ako nemamo dovoljno podataka o tome kako funkcioniraju naše politike, onda je vrlo teško oblikovati nove. A kad se radi o drugim aspektima naše poljoprivredne politike, moramo vidjeti kako su naše mjere funkcionirale na terenu, kako bismo ih mogli ocjenjivati. Imamo još dva doprinosa. Gospodin Des ima riječ. E, najljepša vam hvala. Ja sam doista namjerno čekao do kraja rasprave prije javljanja za riječ. Zahvaljujem se Dorfmanu, e, gospodinu Herbertu Dorfmanu koji nam je predstavio ovo izvješće o budućnosti ZPP-a. E Imam dugogodišnje iskustvo <clears throat> ovdje u parlamentu i čini mi se da nijedno izvješće nije ušlo u parlament i izašlo neizmjenjeno. Mi imamo mogućnost popraviti, poboljšati izvješće komisije. E, u trenutačnom ZPP-u nacionalno imamo već jako puno prostora. Kao što znate, Njemačka se sastoji od 16 saveznih država. Ja dolazim iz najveće, iz Bavarske. Imamo 12 milijuna stanovnika, imamo 90 e, tisuća poljoprivrednih gospodarstava. Ja sam se pozabavio statističkim podacima. Samo 5% gospodarstava ima preko stotinu hektara, a do 20 hektara polovica gospodarstava. Dakle, e, to je struktura poljoprivrednih gospodarstava u Bavarskoj. E, bavarski poljoprivrednici dobivaju 500 milijuna eura u prvom stupu i milijardu eura u drugom stupu. Savezna država Bavarska koristi sve programe i to nas doista ništa ne košta. Od 100 eura koje uplaćujemo za drugi stup, 20 eura uplaćuje Bavarska, 30 Savezna država iz Berlina i 50 eura dolazi iz Brisela. E, mislim da mnoge države članice ne koriste ove mogućnosti. E, nadalje, što se tiče drugog stupa, drugi stup upravo koristi obiteljskim gospodarstvima. Preko 60% poljoprivrednika koristi mjere ozjelinjavanja. I sada, ako se još jednom osvrnem, dragi gospodine Hozling, na revizorsko izvješće jučer, E, dajte pročitajte pošteno to izvješće. Oni su naprosto izbacili bio uzgoj iz mjera ozelenjevanja. E, mislim da je to izvješće bolje mogao napisati Greenpeace ili Oxfam. Dakle, radi se o političkom izvješću, neću ga prihvatiti u tom smislu, tako da ću predsjedatelju Leniju napisati pismo u tom smislu. Što mi nedostaje u prijedlogu komisije? Dakle, gospodarstvo bi trebalo biti u e, prvom planu. Zarada, prihodi poljoprivrednika, to je ono što mi nedostaje u prijedlogu komisije. Postoje još neke stvari, ali mislim da je iznimno važno zajamčiti egzistenciju poljoprivrednika, a o tome malo vidim u izvješću. Hvala lijepa. Gospodine Nikolson, e, Zahvaljam. E, čujemo različite želje u odnosu na izvješće komisije. Komisija to nastoji sve objediniti i doista im se zahvaljujem na tome. A mi se ovdje borimo za različite stvari, neki za tiskovno izvješće kod kuće, neki za određene političke bodove a borimo se do 30. ožujka sljedeće godine, a onda ne znamo što će se dalje događati kod nas e, u prijelaznom razdoblju. Ja ću biti konstruktivan i raditi, ali premijerka May je jučer tražila više tranzicija, ne manje, tako da iskreno ne znam kamo nas to vodi. Stalno čujem da se ponavlja smanjenje birokracije, pojednostavljenje. Ali ako pitam kako, kako ćemo to bolje učiniti, nema odgovora. To je problem. I isti je problem kada razgovarate s poljoprivrednicima. Mislim da je sjajna ideja ovo što Europa pokušava učiniti, a to je odnos između Brisela i država članica s jedne strane i regije s druge strane. Međutim, najveći problem EU e politika jest različito tumačenje Neke države članice, čak i unutar država članica, regije različito tumače i različito provode i e, svi se boje što će reći Europska komisija, hoće li biti kažnjeni, hoće li biti optuženi za prijevaru. Mnoge države se klone stvaranja problema, a problemi e, nastaju zbog toga što provedba nije bila stopostotno onakva kakvu je zacrtala ili zamislila Europa. Predsjedniče, jučer ste ovdje postavili vrlo važno pitanje. Zašto sve manje i manje mladih ljudi ostaje u poljoprivredi? Um, ovdje smo pet godina, za pet ili deset godina ljudi će se pitati isto pitanje. A odgovor je jednostavan. Zašto biste bili mladi poljoprivrednik, a vidite sve vaše prijatelje koji su išli s vama u školu, koji odjednom imaju bolja radna mjesta, bolje žive, nemaju raju raditi sedam dana u tjednu cijelu godinu na Božić i sve blagdane, ne moraju mušti krave ujutro i navečer. Dakle, Bojim se da ukoliko ćemo željeti potaknuti mlade poljoprivrednike, trebamo ih ohrabriti. Ohrabriti da rade jače više, a to može učiniti jedino novac ne znam koliki je prostor za zaradu vezano za manja ili srednja gospodarstva. Što je sa gornjim granicama? Zašto ne bismo jasno rekli to je gornja granica a koju možete ostvariti ako ne želite tako loše po vas ili podijelite gospodarstvo pa zarađujete više. Puno sreće s tim. Prestanimo govoriti to da neki zarađuju više, drugi manje. To jednostavno ne potiče mlade ljude da ostanu u poljoprivredi, da ulažu u svoju budućnost u poljoprivredi. Jedini način da mladi čovjek može ulagati, jer on naravno nema novca, mora ići u banku, mora imati poslovni plan i mora raditi 20 ili 30 godina. I to je izazov. To je izazov pred komisijom, pred nama, pred državama, članicama i regijama. Jer smo svi u ovome zajedno, nitko neće biti bolje na uštrb drugoga. Hvala vam. Zahvaljujem gospođa Zala, naša nova zamjenica. Izvolite. Ok, thank you. <laughs> um, uh, Hvala vam lijepa. Želim reći nekoliko riječi o poticajima, o makroekonomskoj situaciji, o geopolitici, a vezano za rentabilnost poljoprivrednih gospodarstava. Što ugrožava to sve? Dakle, prije svega fluktuacija cijena. Mala i srednja gospodarstva trebaju posebno dobiti našu podršku u poljoprivrednom sektoru koji bi konačno trebao biti konkurentan. Rumunjska je država koja ima mm, skoro najviše poljoprivrednih površina u Europskoj uniji, ali produktivnost na zemlji je vrlo niska jer nemamo poljoprivrednika. U Rumunjskoj se poljoprivrednici susreću sa brojnim problemima. sve je manje rumunjskih poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu jer jednostavno nije isplativo baviti se poljoprivredom. Zato je nužno izraditi čitav niz instrumenata koji će pomoći poljoprivrednicima. Zato se zalažem za proračunska sredstva za ZPP i protiv sama mogućih rezova. Mislim da su izravna plaćanja važna za, kao potpora poljoprivrednicima mjere kao što je na primjer gornja granica za izravno plaćanje smanjuje kapacitet ZPP-a i smanjuje jednaka prava na unutarnjem tržištu. Hvala vam. Puno hvala. A sada ćemo dati riječ komisiji još jednom, ali čuo sam da je neko postavio pitanje ili, ili dao prijedlog, to su mi zapravo poručili poljoprivrednici kada sam pokušavao objasniti naše strateške planove. Ljudi su me onda slušali i rekli su, dobro, pa uzmite tih 30% za ozelenjivanje, stavite to u te nove provedbene planove, ali ostavite nam 70% i stvari neka ostanu kakve jesu. I kao što sam rekao, tih 70% se ne smije dirati. jer ukoliko se to dogodi pokazat ćemo naše nezadovoljstvo. Eto, hvala vam lijepa, imali smo dobru raspravu, hvala vam na vašim pitanjima, a sada dajem riječ komisiji. Komisija, izvolite. Hvala vam predsjedniče i hvala na ovoj raspravi. Na kraju sam bio posebno pod dojmom ovoga što je rekao gospodin Nikolson, Doista sam se osjećao s njegovim riječima jer mislim da je on točno naglasio čitav niz važnih problema oko kojih bi komisija i moja glavna uprava trebala raditi i na kojima smo radili u izradi ove komunikacije. No, dopustite mi da sada prođem kroz vaša pitanja i da se pokušam koncentrirati na ono što smo već više puta čuli, kako ne bismo još raspravljali dva i pol sata. Nemam toliko vremena. Što se tiče modela i ZPP e planova, o tome ste govorili mnogi zatim odnos između nacionalnih, regionalnih, odnosno federativne i regionalne razine, zato što imamo države članice koje su tako organizirane. Što mogu reći? Ustavni zahtjevi koji proizlaze iz takove organizacije trebaju biti poštovani. I zbog toga bi bilo nužno na jedan ili drugi način pronaći odgovarajuću strukturu strateških planova koji to uzimaju u obzir. Kako bi se to moglo ili će se učiniti, to će jasno pisati u prijedlogu koji će izraditi komisija. Ali mogu vam jamčiti da o tome vodimo računa ne samo nakon rasprave s vama, već i nakon rasprava u vijeću. Jasno je da se treba napraviti takva struktura koja regijama ostavlja manevarski prostor. Neću sada dalje ulaziti u detalje jer bih dalje mogao samo reći svoje osobno mišljenje što nije relevantno za raspravu. Sljedeće pitanje bilo je tko će definirati korisnike a mislim da to ima veze s raspravom o pojmu aktivan poljoprivrednik ili ono što zovemo genuine farmer u komunikaciji. tijekom godina primijetili smo da ovdje u parlamentu postoji velika razina zabrinutosti, ali isto tako i u civilnom društvu, zabrinutosti o činjenici da je poljoprivredna potpora nešto što ide korisnicima koji to zapravo normalno ne bi trebali primati. I teško je bilo odrediti razloge za to. Reforma 2013 pokušala je tome stati na kraj. Imali smo pravilo koje isključuje korisnike koji nisu aktivni poljoprivrednici temeljem pozitivne ili negativne liste ili popisa. U okviru uredbe Omnibus radilo se o birokratskoj schemi, o birokratskim pravilima koji su u nekim slučajevima pogodili ljude koji nisu trebali biti pogođeni. Sada je to opcionalno. E, zašto je to postalo fakultativno ili opcionalno? Zato da države članice kada vide da postoji prav, stvarna potreba na terenu, da to i iskoristi. Nadalje, govorili ste o ulagačima, o ulaganjima koji su danas e, postali vlasnici velikog e, terena, velikih gospodarstava, znači pritjecanje kapitala koje nužno nije povezan s poljoprivredom i to na neki način isto obuhvaća pojam genuine farm. Što to zapravo znači? A radimo na tome da taj pojam uključimo u naš eh, model. Eh, u našem modelu će države članice imati veću subsidijarnost, definirat će pravog, izvornog, genuine farmera ili poljoprivrednika, jer je situacija u državama članicama različita, a i problemi su različiti. U jednoj državi, na primjer, je problem ulaganje, u drugoj pak poljoprivreda postaje neki usputni biznis i to više naprosto nije srž djelovanja pojedinog poslovnog subjekta. Dakle, trebamo veću subsidijarnost za države članice koje trebaju moći definirati e, važne pojmove. I to je ono što se događalo i u procesu Omnibus. Nadalje, postavili ste pitanje vezano za indikatore ili pokazatelje. Hoćemo li sada uvesti nove potokazatelje, nove pokazatelje za izlazne rezultate? Insinuirano je da u ovom trenutku praktično ništa takvog ne postoji i da nema realne ocjene rezultata ZPP-a i da se ona zapravo ne može učiniti. S tim se ne mogu složiti. Prije puno godina imamo sustav ocjenjivanja performansi za drugi stup, a 2013. godine u reformi koja je tada provedena uspostavljen je zajednički okvir za evaluaciju i monitoring. Tu ćete pronaći čitav niz indikatora ili pokazatelja koji se koriste za procjenu uspješnosti politike. Jedan od problema s tim pokazateljima je da ih je vjerojatno previše. Jedan od naših napora u ovom procesu je smanjiti broj pokazatelja, izabrati one najbolje, najrealnije kako ne bismo ponovno izmišljali pokazatelje za koje nemamo podatke iz država članica. Za ove pokazatelje koje sada postoje imamo izvore podataka. Dakle, tu smo već dosta uznapredovali. Kreiramo katalog ili popis pokazatelja, indikatora koji su limitirani, ograničeni u svom broju, ali koji se temelje na postojećim izvorima podataka i informacija koje koristimo i oni postaju na taj način operativni. Gospođa Rodriguez je bila vrlo kritična prema ZPP-u, usmjerila je svoju kritiku prema komisiji. Ja bih e, jednostavno rekao da je reforma iz 2013. temelj sadašnje politike, politiku koju sada provodimo sa državama članicama. To je usvojeno od strane zakonodavca i u vijeću i u parlamentu s velikom većinom. Tako da smo svi u istom, u istom brodu, ako me pitate. I sada se, ako je situacija ocjenjena negativno, treba popraviti. Jedan od aspekata koje ste spomenuli kao problem jest e, generacijska obnova. Gospodin Nikolson je dobro govorio o problemu mladih poljoprivrednika. Generacijska obnova je nešto čemu jako puno govorimo u komunikaciji. Komisija je jasno rekla da je to važan aspekt budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Kako mlade ljude e, privući poljoprivredi. Ali kao što je gospodin Nikolson rekao, situacija nije ista u državama članicama. Čujem s različitih strana, iz različitih država, da je različit e, stupanj poteškoća s kojima se susreću mladi poljoprivrednici. U nekim zemljama je to lakše, u nekim drugim je mnogo kompliciranije. Dakle, realan okvir bi trebao odrediti ne jednu politiku za sve, jedan recept za sve, već bi trebao otkriti zašto mladi ljudi ne idu u poljoprivredu ili se ne žele baviti poljoprivredom. Osim toga, čuo sam od vas da komunikacija ne govori dovoljno o situaciji na tržištu i da jednostavno nije dovoljno okrenuta gospodarskim politikama. Ja ću tu odgovoriti na sljedeći način. Pozicija poljoprivrednika u prehrambenom lancu je u središtu agende komisije. To smo rekli u Omnibusu, a i to smo govorili više puta. To postoji u različitim dokumentima, to trebamo koristiti. Imamo mliječni paket od 2011. godine. To se koristi, ali rekao bih nedovoljno. Komunikacija komisije govori također o usredotočenoj potpori prihodima poljoprivrednika kako bi se popravila situacija onih koji trebaju više od drugih u okviru ZPP-a. Sustavi e, distribucije i redistribucije plaćanja, to je jedan od aspekata u tom kontekstu pitanje pojma genuine farmer igra također tu određenu ulogu. Dakle, što se više budemo usredotočili na korištenje sustava pomoći ili potpora, to ćemo bolje napredovati u tom smjeru. No naravno, sve se to neće moći odraziti na političke odluke koje smo donijeli, a to je da zajednička poljoprivredna politika je politika okrenuta tržištu. E, poljoprivredni sektor u EU mora biti konkurentan. Poljoprivrednici moraju biti konkurentni. Čuo sam i danas kritike u raspravi da se radi o politici koja se orijentira i na izvoz. Imamo pozitivnu netu bilansu izvoza poljoprivrednih proizvoda koja je narasla značajno posljednjih godina. Dakle, izvozna orijentacija je također nešto što, da tako kažem, stvara vrijednost za unutarnje tržište i stvara mogućnost za prodaju poljoprivrednih proizvoda koje se proizvode u Europi, a prodaju izvan nje. Sve drugo bi smanjilo naše poljoprivredne potencijale i smanjilo bi mogućnost stvaranja dodane vrijednosti u sektoru. Dakle, to je jedan od temeljih naših stavova i stavova ZPP-a koji slijedimo dulji niz godina, ne samo komisija, već i parlament i vijeće. I to je upravo jedan od mm, najvažnijih temelja naše komunikacije. Dakle, naravno uzimajući u obzir da pomoć treba biti fokusirana na one koji trebaju više i koji trebaju biti bolje zbrinuti. U raspravi sam također čuo, neki zastupnici su to spominjali, da Postojeći ZPP nije model homogeni model, da tako kažem. Mi smo u različitim prilikama govorili da kad pogledate prvi stup imate 60 ili 70 različitih opcija koje države članice mogu izabrati. Za dragovoljnu povezanu pomoć imamo više od stotinu različitih sustava koje provode države članice i to dovodi do situacije, a mislim da su to neki zastupnici ispomenuli, dakle to dovodi do situacije u kojoj mogućnosti narušavanja situacije na tržištu postaje stvarna. Jer ako jedna država članica primjenjuje politiku bez dobrovoljne povezane pomoći, a druga uz nju primjenjuje to do krajnjih granica, tada je naravno jasno da će u pograničnim dijelovima tih dvaju država nastati problemi u odnosu na konkurentnost jednih ili drugih. Dakle, vi opisujete status quo, situaciju kakva je sada, ali to nije nužno e, situacija iz budućnosti. Evropska unija 28 država članica sanja veću fleksibilnost, to traže države članice, ali to u nekim situacijama ne bi trebalo dovoditi do narušavanja situacije na tržištu. To mislim da je i problem ovog delivery modela koji sam objasnio, ali to je i problem koji postoji i koji vjerojatno neće nestati jer nećemo ići korak unatrag prema manje fleksibilnosti, i manje subsidijarnosti. Osim toga, čuli smo da nedovoljno spominjemo dobrobit životinja. Ja to jesam spomenuo danas u svom izlaganju, a mislim da je i spomenuto u komunikaciji. Dobrobit životinja je već dio unakrsne sukladnosti cross compliance. Što to znači? To znači da poljoprivrednici koji ne poštuju određene standarde ne dobivaju puni iznos pomoći ali ako sada idemo materijalno pravo o dobrobiti životinja, to je nešto što je izvan ZPP okvira, ako tako smijem reći. Dakle, o tome se e, e, radi u e, glavnoj upravi Sante. To je jednostavno polazišno mjesto za poboljšanje te situacije. A što se tiče ZPP-a, što mi možemo tu učiniti? Mi jednostavno možemo pratiti pravila koja postoje, na primjer za unakrsnu sukladnost i pogledati kako ih pojednostavniti, učiniti jednostavnima, lakšima, a sustav pomoći, pogotovo u drugom stupnju, u drugom stupu gdje države članice mogu donijeti mjere za dobrobit životinja koje izlaze iz okvira postojećeg zakonodavstva. I upravo je to ono što naše politike trebaju činiti i u budućnosti. Dakle, nije točno da o tome ne govorimo u komunikaciji i da o tome ne razmišljamo kao o budućnosti e, i dijelu ZPP-a. Gospodine Hojzling, vi ste rekli da imate dojam da se naš dokument ili komunikacija temelji na tome da ne uspjevamo provesti to što smo dogovorili pa to prebacimo na države članice. Gospodine Danten, rekli ste da naša uprava gubi ljude i da više ne želimo dalje tako raditi. Mislim da situacija baš i nije tako jednostavna. Nije istina da komisija ne uspjeva provesti svoje akte. Činjenica je da se politike kritiziraju sve više i više zbog njihove složenosti, a istovremeno miješanje komisije u ono što se događa na terenu izvorom je ogromnih kritika. Kazne su spominjane, financijske korekcije su spominjane, to puno puta i nije povezano sa konkretnim pitanjima politika, već sa provedbom, a ponekad i s tehničkim pravilima na terenu. Dakle, moramo se zapitati, mislim, ne gubimo li osoblje, jesmo li preopterećeni, ali mislim da će ovaj delivery model biti doista model oko kojeg ćemo svi morati puno raditi. Već mislim da je pitanje jesmo li napravili razdjelnicu na dobrom mjestu vezano za ono što trebamo učiniti na nacionalnoj, odnosno evropskoj razini. To je važno. Gospodine Hojzling, vi ste dalje rekli da je komisija rekla da je 80% površine pokriveno ozelenjivanjima, revizorski sud je rekao 5%. Revizorski sud to nije rekao. Revizorski sud je rekao da na 5% područja vide veće napore u odnosu na ono što je bilo prije. To je izjava suda. Je li to točno ili ne, to je drugo pitanje ali ne radi se o tome kolike su površine pokrivene ozelenjivanjem. Točno je da je pokriveno 80% površina. I što je e, time dobiveno? To je ono što je trebao sud reći, što je rekao. Sud je također rekao, a vi to niste citirali, a to je bio prijedlog komisije. Prijedlog komisije je bio puno ambiciozniji nego što je bio rezultat zakonodavnog procesa na kraju što je iznimno važno, jer ukazuje na jedan od problema u tom kontekstu. A za ozelenjivanje je jasno da je prijedlog koji je bio relativno jednostavan, na neki način je razvodnjen različitim opcijama i mogućnostima i sada dobivamo loše ocjene od strane revizorskog suda, jesu li to politički razlozi ili ne, ne znam, ali trebamo proučiti e, njihove e, nalaze. U komunikaciji to jasno naglašavamo, e, okolišnu arhitekturu. Tu se jasno kaže da se želimo udaljiti od sustava koji u očima mnogih ne postiže ono što je trebao postići i da prvo pokušamo pojednostavniti situaciju inkorporirajući, tu ponavljam, inkorporirajući glavne zahtjeve za ozelenjivanje u ambiciozni plan uvjetovanosti, a s druge strane da to bude temelj za drugi stup. Što bi bilo jednostavnije i unakursna sukladnost je relativno učinkovit sustav i rezultati bi bili e, puno bolji od onih koje imamo sada. Također je nešto rečeno, gospodine De Castro, mislim da ste vi to rekli, vezano za strateški plan, strateški plan koji bi mogao dovesti do sufinanciranja u prvom stupu. Sufinanciranje u prvom stupu, po mom mišljenju, je tema koja je razmatrana u okviru višegodišnjeg financijskog okvira i ne spominjemo to u komunikaciji komisije. Ne spominjemo e, višegodišnji financijski okvir Nadam se da bi to mogao biti ujedno i dobar pokazatelj, ali nije povezano sa pitanjem strateškog plana i kako će izgledati taj strateški plan. Eto, mislim da je to kontekst koji nije realan. I think I hope that I, I quote the name Gospodin Kolombije, nadam se da sam točno izgovorio njegovo prezime, dao je naslutiti da sumnja u to da bi komisija zapravo željela napustiti sustav izravnih plaćanja. Tome uopće nije tako. Mislim da je u komunikaciji vrlo jasno da upravo to nije namjera komisije, a posebice ne komisije u ovom sastavu. Mi smatramo da su izravna plaćanja kičma dohodovne potpore u Europskoj uniji i trebaju i dalje igrati tu ulogu ono što mi želimo postići jest imati sustav koji je ciljaniji i koji bolje odgovara potrebama poljoprivrednika koji se nalaze u različitim situacijama u različitim državama, članicama i regijama. Uloga zakonodavaca bit će u ovom procesu jednaka onoj koji su zakonodavci uvijek u tom procesu igrali a to je odlučiti o temeljnim aktima i njihovom sadržaju, neovisno o tome hoće li to biti institucionalni okvir e, kao što smo imali situaciju 2013. godine ili o modelu za ostvarivanje rezultata koji imamo u ovoj komunikaciji. Tu je opcija ponuda koju komisija daje i treba vidjeti je li ona zaista željena i ako da, na koji način ju se treba definirati u tekstu. U tom smislu ja u ovome što sada radimo ne vidim apsolutno e, nikakve razlike u odnosu na prethodne postupke, su zakonodavac će imati zadnju riječ i mislim da možemo okončati raspravu o tome. Spomenut je niz pitanja poput primjerice konvergencije, e, eksterne konvergencije i tako dalje, koje ja zapravo ne bih želio komentirati, zato što su oni intrinzično povezani sa raspravom o višegodišnjem financijskom okviru. I sigurno će se o tome govoriti u sklopu te rasprave i to intenzivnije. Postavljena su e, tri jasna pitanja, gospodin Linci ih je postavio. Prvo pitanje ticalo se ponovno e, strukture plana ZPP-a. Mogu samo još jednom ponoviti da naravno ustavni uvjeti u državama članicama se moraju ispoštovati. I to je nešto što će zahtijevati uključivanje regionalnih ili saveznih vlasti, konkretno u Njemačkoj, to su e, savezne zemlje, e, i oni moraju sudjelovati na adekvatan način. Ja vam ne mogu dati 100% jasan odgovor na koji način se to treba učiniti, ali radimo na tome i u potpunosti smo svjesni činjenice da je to važna točka koju treba uzeti u obzir. Također želim reći da smo svjesni činjenice da ova struktura treba jamčiti da ne odugovlačimo s procesom tako da svi moraju čekati najsporijeg u tom procesu. Proces mora biti osmišljen na operativan način i na način koji nas ne sprečava da ostvarujemo napredak. Gospodine Linz, također ste postavili pitanje E, o tome jeste li dobro shvatili da ozelenjivanje ide u drugi stup. Jasan odgovor na to je ne. Nije ideja da to bude sastavni dio drugog stupa, već da to bude sastavnim dijelom temeljne uvjetovanosti koja funkcionira na temelju e, unakrsne sukladnosti u sadašnjem propisu. Također ste pitali bili prvi i drugi stup bili frknupt ne znam kako bih to preveo, povezani, objedinjeni. Ja mislim da oni već jesu povezani. E, ako su sastavnim dijelom jedne politike, onda je to tako. ZPP nije politika koja se sastoji zasebno od prvog i drugog stupa, već su oni međusobno povezani. Ali naravno, oni će sada biti povezani strateškim planom i činjenicom da će se države članice držati plana i birat će mjere koje mogu postići kroz, odnosno rezultate koje mogu postići primjenom mjera iz prvog ili drugog stupa i vidjeli ste tamo na grafičkom prikazu, to je samo jedan model u kojem se države članice mogu odlučiti da primjerice imaju nekakav um, element, takozvani ekoplan, e, primjerice e, planove planove nutrijenata koje mogu biti sastavni dio međuelementa ili biti prenijeti u drugi stup. Gospođo McGuinness, vi ste pitali koja bi zapravo bila e, polazišna točka, bazna vrijednost. To je nešto što bi ovisilo o sloju uvjetovanosti. Pogledate li onaj grafički prikaz, moramo svakako poštovati temeljnu e, baznu vrijednost i ići iznad nje. Također ste pitali hoće li u prvome stupu biti izravnih plaćanja povezanih sa e, zemljištem. Mislim da apsolutno ništa u komunikaciji ne sugerira da bi se u budućnosti e, da toga ne bi bilo. Također ništa ne sugerira da ne bi moglo biti paušalnog E, plaćanja po hektaru, ali ono što je jasno je da će e, sva plaćanja zapravo biti povezana s ekološkim elementom putem e, kriterija unakrsne, odnosno putem kriterija uvjetovanosti. Također, postavljeno je pitanje, odnosili se to ne na nova staništa, već na postojeća staništa revizorski sud je postavio to pitanje, a i ovo se tiče onoga što je rekao gospodin Hojzling. Pojačana razina ambicije u smislu zaštite okoliša ne znači da ćemo nužno ići on kraj onoga što trenutačno postoji i stvoriti veću e, okolišnu prednost unutar ZPP-a nego što status quo već donosi nemam definiciju poštenog. Mislim da je to nešto o čemu treba održati političku raspravu temeljem prijedloga komisije, da je to rasprava koju trebaju održati su zakonodavci. No, Želim samo reći da u javnoj raspravi, u političkoj raspravi, poštenija raspodjela izravnih plaćanja predstavlja pojam koji se vrlo često javlja. I najrecentni primjer koji zapravo imam jest nacrt rezolucije o razrišnici gdje komisiju pozivam ju vrlo snažno da uzme u obzir poštenu raspodjelu izravnih plaćanja u svojim prijedlozima. Ta poštenija rasprava obično je e, povezana sa modelom 80-20. Dakle, 80% poljoprivrednika prima 20% potpore. E, to dovodi zapravo do analogične situacije gdje zapravo e, odnosno logične situacije gdje zapravo raspodjela zemljišta također slijedi raspodjelu 80-20 gdje 20% poljoprivrednika Eh, obrađuje 80% zemljišta i u situaciji u kojoj su izravna plaćanja vezana uz eh, zemljišta, onda vidite da 80% plaćanja idu upravo 20% eh, poljoprivrednika. Međutim, također vidite da veliki postotak, dakle gotovo 15-20% plaćanja, odlazi na poljoprivrednicima koji imaju e, poljoprivredno gospodarstvo od 5 do 250 hektara. Dakle, od ovih 80% zapravo velika većina plaćanja odlazi upravo onome na što bismo mi pomislili kad razmišljamo o poljoprivrednom gospodarstvu. E, postoje primjerice e, dijelovi Njemačke gdje bi poljoprivredna gospodarstva od 100-120 hektara bilo ništa sasvim normalno. Tako da se bojim da ne bismo smjeli prebrzo izvlačiti zaključke samo gledajući taj model 80-20 površno, već mislim da trebamo jasno pogledati što se skriva iza brojki. Ono što je navedeno u dokumentaciji E, jest da kad se radi o korisnicima koji su iz e, ZPP-a dobili e, ponekad čak i na stotine milijuna eura, da si postavimo pitanje ne postoji li možda mogućnost primjene ekonomskog modela, ekonomskog razmjera kako bi se postigli ciljevi. Važno pitanje koje je postavljeno je pitanje tranzicije. Dvije su situacije koje trebamo razlikovati. Neki od govornika su spomenuli situaciju prema kojoj e, vrijeme koje je preostalo do izbora novog saziva parlamenta nije dovoljno da se završe pregovori vezani uz budućnost ZPP-a. U toj situaciji pregovori bi se nastavili kasnije, mislim da bi bilo čisto pogađanje da sad pokušamo reći kada bi to bilo i da bi to onda moglo dovesti do situacije da mi zapravo nismo spremni provoditi novu politiku od 2021. i to bi tražilo odgovarajuće prijelazne mjere. Mislim da je to apsolutno identična situacija gdje smo imali, koju smo imali prilikom prošle reforme i tada su su zakonodavci zapravo donijeli odluku o prijelaznoj fazi. Dakle, to je mogućnost ako dođe do te situacije. Međutim, postoji postoji druga situacija u kojoj sve ide prema planu, ali pitanje koje se postavlja je ponovno koliko dugo će trebati da se provedu odluke, posebice kada se radi o tome da se ovaj novi model isporuke zapravo treba prihvatiti. Dakle, tada bi trebao dovoljno dugačak prijelazni period da se pobrinemo na svim razinama da se taj novi okvir zaista može primjenjivati. A to znači da trebaju države članice, odnosno agencije za plaćanje imati dovoljno vremena, e, da e, poljoprivrednici imaju dovoljno vremena da shvate gdje je točno njihovo mjesto u tom novom sustavu, a isto tako i komisija treba dovoljno vremena. Kažem to vrlo skromno, ali svejedno i mi trebamo E, vremena. Mi nismo možda u središtu ove rasprave, ali mi također moramo međusobno dogovoriti na koji način se mogu odobravati nacionalni planovi, jer to je nešto što se ne može napraviti preko noći. Eto, dakle, ja mislim da sam ja pokrio ovime e, sva pitanja koja su postavljena. Ako nisam odgovorio na neko pitanje, ispričavam se, ali siguran sam da će biti još prilike da to učinim. Hvala lijepa. E, jako nam je stalo da raspravimo teme i područja koja su od ključne važnosti kako bismo mm, imali materijala za daljnje razmišljanje. E, e, radi se o, o konkretnim pitanjima. Zahvaljujemo na opsežnom izvještaju. Ako budemo imali daljnjih pitanja, e, stavit ćemo se u kontakt sa stručnjacima i sa građanima, ali e, shvaćam da se možemo obratiti i komisiji i našim izvjestiteljima. E, ovaj tempo je dobar što se mene tiče. Zahvaljujem i komisiji za to što je jako aktivna i što radi na dva kolosijeka kako bi dobila na vremenu. E, ako dogovorimo e, mnogo toga prije izbora, onda nam ostane dovoljno vremena za to da se komisija poveže i sa država članicama i da e, raspravlja o daljnjim detaljima. Život je takav. E, život e, nije jednostavan. Sad, sada bih dao e, izvjestitelju riječ. Ja bih samo kratko zaključio. Sad smo imali jako opširnu i zanimljivu raspravu o sadržajima izvještaja a 12. ožujka ćemo u Strasburu predstaviti izvještaj i imati raspravu o njemu. Ja bih još jednom e, zamolio sve kolege i kolegice da pročitaju nacrt i da u sljedećim tjednima pokušaju konstruktivno poraditi na amandmanima. Naravno, stojim vam svima na raspolaganju kao i moj ured. Sada moramo nastojati da se držimo vremenskog rasporeda kako bismo onda e, na kraju dali stajalište parlamenta komisiji. Mislim da je također važno da se u temeljnim pitanjama koja su sva danas e, načeta e, dođemo do jasnog stajališta i onda ćemo zakonodavstvu, zakonodavcu podastriti te naše konkretne prijedloge. Zahvaljujem suradnicima iz komisije što su nam dali tako obsežna, obsežne odgovore. Hvala. Zahvaljujem svima srdačno, suradnicima zahvaljujem, e, zahvaljujem komisiji diskusija nije bila ograničena, radilo se o tome da svatko može izraziti svoje mišljenje. E, ali e, sada nemamo više vremena, moramo preći na zadnju točku dnevnog reda. E, Europska akcijski plan e, za borbu protiv antimikrobne rezistencije. Matt McCarthy je izvjestitelj. E, korištenje sredstava je u pitanje e, sredstva koje se koriste i koja dovode do antimikrobne otpornosti kod životinja. Naš odbor je vodeći odbor za to Gospođa Aguilera je e, izvjestiteljica. Akcijski plan kaže da nepravilno korištenje e, lijekova e, za ljude i za životinje da je to u kombinaciji sa hranom za ljekovitom hranom za životinje dovodi do toga da ova sredstva više nisu djelotvorna gospodin Kakudakis e, je dao jedan novi prijedlog na sjednici u 13. studenog u, stu, u Strasburu. Agri se složio da koristi e, određene propise. Gospođa Karin Kadenbach, e, izvjestiteljica za Envi, ona je i članica Agrija. Ona će se potruditi da uzme u obzir amandmane našeg odbora Agrija. E, Karti je naš izvjestitelj i stoga sam rekao da izvjestiteljica gospođa Kadenbach iz e, e, odbora Envi, ona je glavna izvjestiteljica, a mi e, surađujemo sa Envijem. Gospodin Kasi ima riječ. članovi i članice znaju za rastuću otpornost prema antibikrobnu otpornost otpornost e, na antibiotike je porasla u zadnjih 30 godina. Svjetska zdravstvena e, organizacija kaže da ćemo za nekoliko godina e, ta otpornost užasno se smanjiti i eh, antibiotici više neće biti djelotvorni, a to će imati veliki utjecaj na gospodarstvo. Mnogi liječnici koriste antibiotike za liječenje eh, infekcija kod ljudi, a isto važi i za eh, gospodarstva. koriste se antibiotici za sprečavanje i liječenje bolesti životinja iz uzgoja. Antibiotici su vrlo važni za dobrobit životinja. E, stoga antimikrobna otpornost je e, vrlo važno pitanje, ima veliki učenek na ljudsko i životinsko zdravlje. Na, u, gospodarstvima ljekovi e, lijekovi se koriste tamo i poljoprivrednici intuitivno žele da ima što manje propisa i što manje birokracije. Poljoprivrednici moraju imati minimalan broj propisa, ali e, ako nemamo pristupa lijekovima koji zaštite naše zdravlje, to će imati ogroman utjecaj na zdravlje Mm, e, samo jedan e, novi lijek je e, razvijen u posljednjih 30 godina. Komisija je uložila 1,3 milijon eura za borbu protiv antimikrobne otpornosti. Novi Zeland, na primjer, su, je napravio jedan novi pristup u suradnji sa veterinarima oni su ograničili korištenje antibiotika, a takvu akciju mora poduzeti i Evropska unija. Ne možemo uvijek kriviti samo poljoprivrednike. E, to sve pokriva sve e, recepte, e, svo pripisivanje antibiotika moramo naći zakonodavne e, solucije, obrazovanje poljoprivrednika, standarde za trgovinske sporazume, moramo osigurati međunarodnu suradnju. E, zadovoljan sam suradnjom sa izvjestiteljima u Sjeni, nadam se da ćemo i dalje surađivati, surađivati i nadam se da će Envi e, uzeti u obzir naše amandmane. 28. veljača je krajnji rok za podastiranje amandmana. Hvala lijepa. E, najprije ćemo čuti e, izvjestitelje e, u sjeni, gospođa Magines. E, mislim da tu imamo mnogo konsenzusa jer radi se o ljudskom zdravlju. E, u stavku 1 e, pozitivno jeste da spoznajemo da je to problem ne samo za životinje u uzgoju, već i za šire područje ljudskog zdravlja. Stavak 2. Pozdravljam poziv komisiji i članovima za akcijski plan. Tu akciju treba poduzeti na lokalnoj razini kako bi postigli ciljeve. Moramo e, postići ko koordinaciju između Ministarstava zdravlja i Ministarstava za e, poljoprivredu. Mm, već imamo zakonodavstvo koje se bavi ovim problemom. E, ljekovita hrana za životinje, uredba je usvojena 2016 E, kad se kaže trebamo više propisa, e, to me uvijek brine jer je ključ za rješenje problema dobra primjena već postojećih e, propisa. To mora dovesti do rezultata. Što se tiče istraživanja, to je od vitalne važnosti i to i za antibiotike za ljude i životinje. E, trošak tog e, izdraživanja, e, to, te troškove treba dijeliti. Prevencija je bolja, spriječiti je bolje nego liječiti. Sprječavanje oboljevanja životinja je jako važno. Ne možemo eliminirati antibiotike, E, bolesne životinje treba liječiti i moramo e, antibiotike pravilno koristiti. E, zdravstvena skrb je važna. Kad dolazi do zloupotrebe antibiotika, imamo i zato zakone. Države članice moraju to kontrolirati i pratiti kako bi se spriječila zloupotreba antibiotika. Zdravstveni pristup tu trebamo veću svjesnost o problemu kako bi ljudi shvatili e, tu vezu između zdravlja ljudi i životinja. E, veselim se našim budućim raspravama. Hvala. Gospodin Dos Santos. Ja bih htio dodati ovo što smo čuli E, e, otpo, otpornost je svjetska opasnost. Moramo kontrolirati e, bolesti, ali ne dovoditi u pitanje efikasnost lijekova. To je antibioka. bilo da su to bolesti ljudi ili bolesti životinja. Tu se slažemo moramo imati i akcijski plan uzeti u obzir ljudsko i životinsko zdravlje, moramo e, se brinuti za okoliš. E, e, izvještaj je vrlo sveobuhvatan, on obuhvaća cijelu tematiku, uključujući poljoprivredu. Moramo se svi angažirati na provedbi akcijskog plana moramo imati i potucaje e, koji bi pospješili postizanje ciljeva. Moramo imati e, e, kriterije koji su mjerljivi i rezultate koji su mjerljivi. Naravno moramo osigurati suradnju između država članica Europske unije i trećih država samo tako se možemo boriti e, protiv antimigrobne otpornosti. Naravno, treba poticati istraživanje. E, predlažemo amandmane i nadam se da će biti uzeti u obzir. Gospodin Panic. Hvala e, na dobrom prijedlogu. Cit citiram jednu e, izjavu Europske komisije. 25.000 tisuća pacijenata e, godišnje umiru zbog antimikrobne otpornosti, a e, istraživanja pokazuju da ako ne poduzmemo brže mjere onda eh, bi antimikrobna otpornost mogla zamijeniti eh, rak kao uzrok smrti. Mm, da vam da pokažem eh, kako je to povezano sa poljoprivrednom politikom biološka gospodarstva o, E, imaju mnogo manju e, antimikrobnu intpornost nego konvencionalna gospodarstva. E, industrijska poljoprivreda u gospodarstvima sa više od 5000 grla, na primjer, imamo 70% od antimikrobne otpornosti. To vam ukazuje na to što moramo podupirati europskim sredstvima, koju vrstu gospodarstava, kako bismo tu antimikrobnu otpornost smanjili. Gospođa Aguilera ima riječ. Hvala vam. Želim se ispričati u ime gospođe Kadenbach koja je morala otići. Tako da ću ja evo čestitati gospodinu Makartiju na ovom mišljenju. Radi se doista o dobrom temelju za rad našeg odbora. A reći ću i nekoliko riječi o određenim aspektima <clears throat> koja možda nisu ovdje posebno naglašena. Dakle, radi se o zakonodavnom okviru. Ja doista mislim u nacionalne globalne planove, mislim da je dobro raditi na većoj koordinaciji, na učinkovitosti i mislim da već imamo dovoljno zakonskih akata u tom smjeru. Imamo zakone o ljekovitoj hrani za životinje, imamo i dogovor s vijećem. Sada upravo počinjemo trijalog i mislim da ćemo onda imati doista pravnu osnovu za pravi nadzor, kontrolu e, izdavanja i korištenja antibiotika. Dakle, imat ćemo vez e, odredbe vezane za veterinarsko-medicinske proizvode, a isto tako imat ćemo i dovoljnu pravnu ili zakonodavnu osnovu. Mislim s druge strane da uz zakonodavne rješenja trebamo pojačati naš rad na suzbijanje antimikrobne otpornosti Ključno je ulaganje. Ako nećemo ulagati, nećemo doći do rješenja problema. Zato mislim da istraživanje i razvoj nešto što do sada nismo dovoljno radili, mislim da to trebamo uključiti u održivi razvoj, održivi razvoj i konkurentnost. To je ono što je važno. Dakle, održivi razvoj, ali nikako zaboraviti na konkurentnost, na tržišno natjecanje, jer onda naši poljoprivrednici neće moći napredovati. Dakle, veća održivost i konkurentnost istovremeno. Evo završit ću ne slažem se baš s definicijom pod točkom broj osam. Mislim da trebamo napraviti kulturne ljudske promjene, a pogotovo kada radimo s životinjama. Generalno koristiti manje antibiotika, ali veterinarska industrija to ne poštuje. Dakle, trebamo doći do drugačijeg razmišljanja i dati opći impuls u društvu za manje korištenje antibiotika u uzgoju e, stoke. I na kraju kritika protiv intenzivne proizvodnje, to je nešto što je u redu, s jedne strane dakle održivost, ali ponavljam s druge strane nemojmo smanjiti konkurentnost. Hvala vam. Gospodin Agnju ima riječ. Ovo je zaista važna tema. Svi poznamo ljude da ljudi e, ne bi danas bili živi da nema antibiotika. Ako ove bakterije postanu otporne, onda će ljudi umirati. E, lijekovi neće biti djelotvorni. Važno je da o tome razgovaramo. E, ja sam proizvođač, bavim se peradarstvom mi imamo slobodan u uzgoj. Mnogi ljudi smatraju da se tako približavamo prirodi, da je to pravi put. Ali problem koji mi imamo, evo da vam kažem nešto o tome. Otkrili smo da prljavština zagađuje naše vode. E, dugo nam je trebalo da vidimo odakle e, dolazi u pitku vodu. E, ono što smo vidjeli, pustimo ptice na van ujutro, idu do prve prljave mlakice, pa onda ta se perad onda zagadi vrlo brzo E, evo, to je stvaran život. E, e, veterinaru kažemo možemo li zadržati ptice u njihovim staništima unutra do podne. Međutim, to ide protiv načela slobodnog uzgoja, protiv načela sretnih koka. E, e, imamo i mrtve, mrtvu perad nalazimo. E, mislim kad ne bih moje mjere koje sam ja uveo ne bih mogao se baviti tim uzgojem uopće. Da smanjimo broj oboljenja ne smijemo zabraniti antibiotike. E, evo, dobro da o tome e, govorimo. E, ako zakon kaže agnju ne smiješ koristiti antibiotike, onda ja izlazim iz tog posla. Umjesto da imamo plaćanja iz stupa 1 koji, koji idu tvom prijatelju u Irskoj, ne znam kako se zove. Imamo jedan fond. E, treba donijeti odluku e, hoću li koristiti antibiotike ili ću perad ubijati. E, imamo ovdje u pitanju i dobrobit životinja. Ako ubijemo životinju, onda dobijemo nek, nek, izravno plaćanje. E, da sažmer. E, moramo e, dobiti potporu od supermarketa ako želimo napredovati. Imamo razliku između tolerancije na bolest i otpornosti na bolest. Neki, neka vrsta peradi je neke divlje ptice E, imaju otpornost na mikrobe i moramo to koristiti i istražiti. Hvala. E, kad govorimo o toleranciji moram reći da ste predugo govorili. E, biti ću kratak. radi se o uzgoju peradi. E, ja sam razgovarao sa poljoprivrednicima, razgovarali smo o korištenju lijekova. E, rekli su mi da su vrlo nesretni zbog toga da e, koriste vrlo malo lijekova, a gotovo ništa antibiotika, ali pokušavaju riješiti probleme dobrim životnim uvjetima. E, po, posjetio sam i jednog poljoprivrednika koji drži svinje. on je, e, mogu vam reći da mnogi ljudi ne žive tako dobro kao svinje na tom dobru. Te životinje ne trebaju lijekove. To me zaista iznenadilo. Ali moramo uzeti u obzir jedno pitanje. Dobrobit životinja i poticaj za tu dobrobit smanjuje korištenje antibiotika. E, k, e, stočari, stočari e, nastoje izuzeti te životinje iz uzgoja, to jest zaklati ih, a malo se libe korištenja antibiotika jer to je jako skupo. Hvala. Hvala lijepa. Molim vas da govorite kraće. Gospodin Flanagan ima riječ. Hvala lijepo. Ovo je vrlo važno pitanje korištenja antibiotika i otkriće antibiotika je e, jedna od najčudesnijih stvari koju je e, ljudski rod e, napravio. Znamo u našim školama ove zime, nastavnici moje djece su rekli da nikad nije bilo to, toliko izostanaka iz škole, lijekovi više ne dijelove ne djeluju. Kako smo daleko otišli u toj otpornosti na ljekove? Poljoprivrednik eh, naravno ne želi štetiti ljudskom zdravlju. oni žele proizvoditi čistu hranu, ali oni moraju biti konkurentni, imati dohodak. E, imaju određene troškove. Ako idemo ovim putem, a moramo ići tim putem, moramo postaviti pitanje o korištenju antibiotika. Međutim, to će e, rezultirati određenim troškovima. E, ono što su rekli Jim Nicholson i gospodin Agnew, to je odlično, koji puta, a koji puta krivo, ali je jako informativno. Činjenica je da možete e, kupiti koke, e, e, jaja sretnih koka, ali to je jako skupo. Svaki roditelj u mojem gradu, u mojem okrugu, oni, oni bi kupili ta uh, uh, ja, bi, uh, ekološka jaja kad bi imali dovoljno novaca sprečavanja je bolje nego spriječiti je bolje nego liječenje ali i zato trebamo sredstava to ne može ići na uštrb poljoprivrednika ljudi koji proizvode hranu ne znam odakle će doći taj novac gospodin Hojsling ima riječ Hvala lijepa na izvještaju. E, ja sam e, izvjestitelj za ljekove, sada smo u drugom trijalogu. E, čudim se, od parlamenta imamo jasna pravila, kaže se, zloupotreba antibiotika je povezana sa poljoprivredom, sa peradarstvom, stočarstvom i tako dalje. E, imamo tu i razlika. E, e, moramo kritično gledati korištenje rezervnih antibiotika. Ljudi kažu ne to ne trebamo. Međutim, čuli smo da je važna i konkurentnost. Mislim da se činimo medveđu uslugu ako stavimo konkurentnost e, e, iznad zdravlja. E, tako jednostavno ne možemo rezonirati. Ne možemo ići na jeftinoću i zanemariti ljudske probleme. Imamo i nekih drugih elemenata za smanjivanje. Kolega Karti je spomenuo metafilaksu uz metafilaksa znači e, umjesto da imamo 30 tisuća e, koka e, onda naravno trebam antibiotike. To moramo ograničiti. Moramo biti dosljedniji. Uvijek me ljuti to da države članice ne žele. Uvijek gledaju samo na povlastice svog sektora mi kao parlament moramo jasno pokazati smjer kojim trebamo ići, što moramo uvesti. Ja mislim da smo mi jedini ovdje u, u, u Europi koji to možemo postići. A komisija i države članice nas često ostavljaju na cjedilu. Neću ništa ponavljati jer je gospodin Ek sve bitno rekao. On je rekao mnogi ljudi ne bi bili živi da nije bilo antibiotika. O tome sve ovisi. Ako imamo klice koje su otporne na antibiotike, to ne znači da ne smijemo koristiti antibiotike, imamo rezervne antibiotike sve e, je manje važno osim ljudskog zdravlja. Mislim da toga moramo biti svjesni. Ti rezervni antibiotici su važni. Hvala. Naravno, da sve to mora biti javno, transparentno. Um, um, moramo znati kakove se odluke donose. Hvala lijepa predsjedniče. Ehm, zahvaljujem i izvjestitelju. Ova tema je važna, moramo je objektivno razmatrati, ali moramo vidjeti e, činjenice. U Njemačkoj imamo e, stroga pravila za korištenje antibiotika. E, korištenje antibiotika od 2011. do 2015. je palo za polovicu. Poljoprivreda je dala svoj doprinos E, e, gospođa Kuner, zelena ministrica, je uvela e, instituciju procjene rizika 2012. U njeno vrijeme su vidjeli da multirezistentne klice u bolnicama dolaze u iznosu od 5% iz poljoprivrede, a 90% iz drugih izvora. E, u tovu svinja e, e, od 2011. je liječenje sa 5 dana do 15. godine palo na jedan dan. Svaki dan E, poljoprivrednici e, napreduju u smanjivanju korištenja antibiotika. Nemamo više rezervi. E, ovdje trebamo, imamo zaštitu za ljude. Ja sam protiv toga da uvijek krivimo za sve poljoprivredu. Moramo govoriti drugčijim jezikim. Hvala lijepa. Sada komisija ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu želim podcrtati da komisija pozdravlja um, ovo, ovu raspravu o antigribikrobnoj otpornosti. To je prioritet komisije u akcijskom planu. Važno je da e, se time bavimo što je više moguće jer je to odgovornost svi u nas i svaka akcija koja bi imala za cilj e, sprečavanje e, korištenje Smanjivanje te otpornosti je vrlo važna. U našoj današnjoj raspravi htio bih podcrtati sljedeće stvari. E, Trialozi su počeli na prijedlog e, na prijedlog Komisije za ljekovitu hranu za životinje. E, e, moći ćemo riješiti neke probleme koji su istaknuti u nacrtu mišljenja. Na primjer problem e, planiranja preventivnog korištenja lijekova, ograničavanje profilakse i metafilakse za, na račun metafilakse. također ćemo imati rasprave o, smanjivanju reklamiranja ili e, maloprodaje lijekova. To, sve će to biti akcije koje mogu riješiti neke probleme. Druga stvar koju sam želio naglasiti što se tiče e, nivoa poljoprivrede i potpore poljoprivrednih, u politici ruralnog razvoja u ZPP-u, u okviru ZPP-a imamo e, niz potpora, e, naročito poticaj za ulaganja. To može biti vrlo zanimljivo ako poljoprivrednici žele uložiti u staje ili u sigurnost na dobru, na gospodarstvu, e, u, na, u prevenciju bolesti i onda smanjenu potrebu za liječenjem. Isti instrumenti se mogu koristiti e, u podizanju svjesnosti i osposobljavanju. Mogućnost za poticaje e, za poljoprivrednike imat ćemo savjetodavne e, službe. Uvest ćemo jedan savjetodavni sustav za poljoprivrednike jer trebamo veću svjesnost, više osposobljavanja. I na kraju, mm, mm, također i to želim naglasiti, e, globalna razina. E, komisija želi obraniti europsku poziciju o, o, e, AMR-u. To ćemo raspravljati na međunarodnoj razini E, e, i to ćemo unijeti u međunarodne smjernice i na kraju kada pregovaramo sa e, trgovinskim partnerima također ćemo obraćati pažnju na ove probleme na probleme antimikrobne otpornosti nastojat ćemo nastaviti uvjeravati partnere da e, ograniče korištenje antibiotika koliko je to moguće. To je više manje to što sam želio reći. Zahvaljujem komisiji, odnosno zahvaljujem odboru na inputu. vezano uz ovaj eh, sve veći problem antimikrobne rezistencije. Hvala lijepa. Eh, gospodin Karti, nas izvjestiteljima riječ. Eh, hvala. Zahvaljujem svima na doprinosu. Sjećam se kad sam prije par godina razgovarao sa svojim liječnikom opće prakse on mi je rekao svi žele da drugi ne koriste antibiotike, ali tko god mu dođe u ordinaciju, to je prva stvar koju za sebe traže. I upravo e, želim s vama podijeliti tu priču da vam pokažem pred kakvim se izazovom mi nalazimo. Činjenica je da moramo smanjiti korištenje antibiotika i to načelno. Ovo mišljenje ne traži zabranu korištenja antibiotika, uopće nije tako. Priznaje važnost antibiotika, važnu ulogu koju igraju u dobrobiti životinja. Znamo da će poljoprivrednici na određenoj razini i dalje koristiti antibiotike, ali ono što se moramo e, za što se moramo pobrinuti jeste da to bude zaista e, mnogo manje nego sada i kada je apsolutno potrebno. E, zabilježio sam komentare koji ste dali. Što se tiče stavka trećeg, predmet koji se tiče ljekovite hrane za životinje, ja sam tamo izvjestitelj u Sjeni, e, na njemu se još uvijek radi, trenutačno je u trijaloškom procesu i e, svrha stavka trećeg je trenutačno vrlo jasno reći da je spremnost i volja ovog odbora da osiguraju najbolju praksu. Dakle, da smo mi apsolutno predani tome da se pobrinemo da se sektor koji je u našoj nadležnosti uzima za ozbiljno. Ne želimo prirediti šokove nikome, e, osim u situaciji u kojoj je zaista nužno koristiti tu metodu koja se nazova metoda e, mrkve i štapa ili kako znamo reći prvo zob onda bić E, zato što ponekad ne možemo drugačije, e, zato što je važno da se razina korištenja antibiotika smati, smanji kako bi došlo i do smanjenja antimikrobne rezistencije. Spreman sam čuti sve što kolege izvjestitelji u svijeni namjeravaju poslati i uzeti to u obzir. Ono što je svakako važno jeste da imamo mišljenje koje je obuhvatno, za koje postoji politička podrška kako bismo onda sa snažnim argumentima mogli ići na uključivanje tog mišljenja u obuhvatnije Envijevo izvješće. Kao što su mnogi govornici prije mene to rekli, e, ovo je vjerojatno E, ključno pitanje za ovu našu eru. Svi mi imamo ulogu u rješavanju ovoga problema, poljoprivrednici i svi ostali, pa tako i mi i ja se nadam da ćemo unutar ovog odbora odigrati tu ulogu kako treba. Hvala. Hvala vama. Jasno je, treba nam više informacije i treba nam više svijesti o cijelom problemu. I to vrijedi i za poljoprivrednike i za proizvođače prehrambenih proizvoda i za sve ostale u lancu e, zato jer tu postoji više dionika, proizvođači, proizvodi i utjecaj na zdravlje. Tako da mislim da ovdje apsolutno jasno znate. Do 28. veljače u 13 sati možete podastriti vaše amandmane. Puno hvala izvjestiteljima, hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. A sada dolazimo do e, usvajanja preporuka koordinatora. E, vi ste to sve dobili elektroničkom poštom, a nadam se i u papirnatom obliku. Vidim da se nitko ne javlja za riječ. Dakle, usvojeno i ovim e, zaključujem naš vrlo intenzivni radni tjedan. otvorili smo brojna važna strateška pitanja, financiranje, ozelenjivanje, zdravlje. Hvala vam svima Želim vam eh, lijep vikend. Pošaljite pitanja za komisiji.